Dear colleagues, please have a seat. We will now start uh, our public hearing on implementation Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je radnopravni spor s upravom Europskog parlamenta, koja im je jednostrano nametnula nove uvjete rada, ušao u svoj treći tjedan i traje i dalje. Zbog toga danas e, završavamo s prevođenjem točno u 18 sati i 30 minuta. Post 2020. Naša prva točka Danas biti će zanimljivo izlaganje vezano za trenutačnu situaciju u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u razdoblju 2014. do 2020. A naravno govorit ćemo i o tome kako poboljšati taj ključni instrument vezano za sljedeće razdoblje od 2021. do 2027. godine. Pozvali smo pet stručnjaka koji predstavljaju vladine institucije, nevladine organizacije i industriju. Pozdravljam naše goste, hvala im što su došli na ovo javno saslušanje. Tako da Gospodin Carles Kind je danas zamijenjen. Zamjenjuje ga gospođa Hughes iz iste organizacije. Svaki stručnjak može govoriti maksimalno 15 minuta. Na kraju svake prezentacije e, moći ćemo postavljati naravno pitanja i dobiti odgovore. Uh, so we'll start with uh, e, Mrs. Hughes. Sorry, no, sorry. Ah, okay, <laughs> sorry. uh, Mrs. Carmen Gallego Calvar. Prva će govoriti gospođa Carmen Gallego Calvar iz konzultantske tvrtke Inksenija. Želimo vam srdečnu dobrodošlicu i odmah vam dajem riječ. Najljepša vam hvala. Hvala svima. Hvala što se smijem ovdje obratiti Europskom parlamentu i reći nekoliko riječi o našim iskustvima. Mi smo privatni konzultant za upravljanje Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo. Govorit ću o razdoblju 2014-2020. Radi se o kratkom izlaganju gdje ćemo vam vrlo kratko prikazati koji su bili glavni problemi primjene EFPR-a u Španjolskoj u tom razdoblju. Ukupno imali smo 38 E, dokumenata koji e, su objavljeni na službenim slanicama Europske unije zbog razvoja Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. To su bile uredbe, ispravke, definicije i slično. Svi ti dokumenti trebali su pokrenuti ovaj financijski instrument za ribarstvo do e, između prosinca 2013. i prosinca 2015. Španjolska je počela usvajanjem strategije Europa 2020 za sve kohezijske fondove. E, predstavili smo naš operativni program u veljači 2015. godine, a odobrila ga je komisija u studenom 2015. Nakon toga Španjolska je organizirala tijela koja trebaju izvršiti sve zadatke EFPR-a. Imamo osam takovih e, tijela. Krenuli smo od 2015. i do kraja 2016. pokrenuli smo najvažnije stvari vezano za sektorsku organizaciju u Španjolskoj. Imali smo i posebna tijela za autonomne pokrajine Uh, uz pomoć španjolske vlasti pomogli smo uh, Baskiju, Galiciju i Andaluziju. Radi se o onim regijama gdje je ribolov jedna od važnih grana. Oni su objavili svoje dokumente, Baskija 2015. Galicija 2015. Andaluzija 2016. godine. Baski su prvi objavili Galicija druga, Andaluzija treća i najagilnije, najjednostavnije povlačenje provela je autonoma pokrajina Andaluzija koristeći sredstva Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Kao posljedica svih ovih pravnih akata i tijela samo jedan Posto Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo e, je certificirano u Španjolskoj. Ako kažem potpuno certificiran, to znači da je to trošak koji je učinkovito i dosljedno plaćen ribarima. U ovom trenutku govorim dakle samo o 1%, a mi smo sada u e, lipnju 2018. a Podsjećam da je fond počeo biti na raspolaganju još 2014. godine, što znači da većina ribara do danas nije dobila niti jedan jedini euro iz EFPR-a. Ehm, što je po nama uzrok tome i smatramo da ćemo možda ovim saslušanjem moći ukloniti neke od tih problema. Dakle, e, uzroci tome su različiti. Prvo, e, fond sadrži čitav niz zahtjeva koji zapravo onemogućuje traženje pomoći iz tih e, fondova. Na primjer, članak 10. povrede. E, govori se o prihvatljivosti pomoći koja koji i taj članak kaže da e, poslovni subjekt nije trebao e, imati nikad u prošlosti niti jednu povredu, a niti jednu povredu u sljedećih pet godina ne smije počiniti jer inače neće dobiti ili će morati vratiti dobivena sredstva. Dakle, radi se o odredbi koja postoji samo ovdje u ovom fondu i prenosi na neki način poruku da su ribari praktično <laughs> razbojnici, delinkventi. I to treba utvrditi sama država članica. A u Španjolskoj su onda vlasti tražili potvrdu o nekažnjavanju od ribara što ide puno dalje iz zadanih okvira. Dakle, radi se o certifikatu o nekažnjavanju koji pokriva sve vrste kaznenih dijela. Tako da je to jedna od prvih prepreka kojim se ribari susređu u trenutku kada žele zatražiti pomoć od fonda. Zapravo se boje, u panicicu da će napraviti nešto možda sljedećih godina i da će morati vratiti ukupan iznos pomoći Dakle, povreda e, vezana za ribarstvo u Španjolskoj jest povreda koja iznosi i e, od 601 e, euro do 60 tisuća eura. Dakle, ako ste zgriješili samo za 601 euro, možda ste dobili recimo pomoć od 300 ili 400 tisuća eura, tada to sve morate vratiti. Eto, mislim da je to nešto što treba biti riješeno eh, ispravkom operativnog programa i same uredbe. Zatim imamo jako puno poteškoća u izvršenju. Imamo zapravo restrikcije, imamo različita tumačenja i tako dalje. Na primjer, eh, privremeno e, uskraćivanje e, ribolova za e, obnovu stoka uz restrikcije trenutačne uredbe jest nešto što se ne može pomiriti. I to se može primijeniti na ribare u jednom brodu, a isključuju se žene. Žene na primjer, koje bilo što rade vezano za ribolov su tu isključene. Zatim, e, ljudski kapital ili ljudski resursi također isključuje žene. Jer ako vi vezujete pomoć uz osobu koja radi na brodu, tada doslovno, iako to vjerojatno nije bila namjera, namjera komisije, očito, nije bila namjera isključiti žene. Žene pogotovo u Španjolskoj. Zatim pomoć za zdravlje i sigurnost samo za ribare na brodu također isključuje žene i druge. I to jedino ako se poštuju standardi postojećih e, uredbi mi u ovom trenutku ne znamo što se događa sa našim malim ribarima, sa našim zanatlijama. To su brodovi koji su stari 30-40 godina, imaju jako velikih poteškoća i predstavljaju e, posao na tom brodu, predstavlja rizik za zdravlje i za e, sigurnost. Oni trebaju puno novca da bi se poboljšali radni uvjeti i sigurnost. I dakle, samo financirati ono što ne e, postoji e, u normativi e, je nešto što ne možemo prihvatiti. Pomoć mladim ribarima koji žele otvoriti radno mjesto ili zaposliti se ili kupiti brod uz pomoć od 25% vrijednosti broda. Taj koncept je dobar, međutim, Postoje i drugi koncepti za moderniziranje brodova ili plovila. To su stari brodovi, kao što sam rekla, i tamo treba puno ulagati da bi postali e, udobni i da bi odgovarali zahtjevima 21. stoljeća. Dakle, to sve skupa nije atraktivno. Pomoć E, ribarskim lukama, lukama za iskrcaj. Tu se može samo popraviti infrastruktura koja već postoji. Ne primjenjujemo to zato što se na taj način ne pomaže e, podjela ribolovnog napora. Ribari mogu određenim lukama ili na određenim mjestima izgraditi svoje instalacije da bi imali bolje higijenske sanitarne uvjete s jedne strane se dakle od ribara traži da se vertiga, vertikalno integriraju, a s druge strane se smanjuje mogućnost modernizacije postojeće infrastrukture koja bi mogla poboljšati kvalitetu ribarskih proizvoda. I 31. prosinca 2018. će prestati važiti jedan dio EFPR-a. A posljednja točka na ovoj prozirnici, a to je prerada proizvoda e, od ribolova i marikulture to je nešto što ne ide na ruku malim i srednjim poduzetnicima, odnosno e, ribarima. Oni bi jedino mogli zaobići e, nekako ova pravila jer 250 zaposlenika ne mogu imati nikada tako da bi im bilo najbolje razmisliti kako ovu pomoć za prerađivačku industriju možemo učiniti dostupnu svima. Jer svi želimo da ribarstvo bude održivo, a da se dodana vrijednost ostvaruje preradom proizvoda. Dakle, to je ono što trebamo poticati, a ne spriječavati. Osim dakle svih ovih restrikcija vezanih za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Španjolska ima nacionalni operativni program koji je odobren u 2015. godini, kao što sam ranije rekla. Čitav niz poluga za pomoć mi nismo e, iskoristili. Ovdje sam navela samo četiri, ima ih još. Smatramo da Europski fond za pomorstvo i ribarstvo treba biti dostupan svim ribarima na e, cijelom teritoriju Europske unije pod jednakim uvjetima. Međutim, svaka vlada ima svoju vlastitu političku strategiju te može tražiti više na primjer iz jednog fonda ili poticati više prerađivačku industriju ili slično. Ono što ne bismo željeli da u određenim dijelovima Europe ribari nemaju isti pristup e, sredstvima pomoći u našem operativnom programu ne pokrivaju se neke stvari koje se odnose na toksine, na klimatske promjene, na različite pomoći vezano za e, ribare. Španjolski ribari ne mogu doprijeti do određenog broja e, do određenog broja poticaja ili sredstava. Tako da bi trebalo učiniti da komisija omogući svim državama primjenjivati operativne programe na sve mjere pomoći. A to znači da to mogu zatražiti i privatne osobe, odnosno poslovni subjekti. Vezano za cjelokupnu pomoć koju predviđa uredba. Komisija i države članice su preuzele određene rokove. Ja sam ovdje navela te rokove 31.5.2016. Prvo izvješće o izvršenju EFPR-a, ožujak 2017. privremeno izvješće o izvršenju, 30. lipnja 2017. E, privremeno e, ispitivanje na sredini razdoblja, 31.8. Komunikacija o nastavku operacija koje se financiraju putem Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i to bi komisija trebala predstaviti ovdje u parlamentu i na vijeću. Ne znamo u ovom trenutku do koje mjere su završene ili izvršene sve ove obveze. Izvršenje fonda ili iskorištenje fonda za Španjolsku je vrlo nisko. Javier Garat koji će govoriti e, nakon mene dati će vam pune podatke. Španjolska nije iznimka. E, Španjolska doista prima jako puno pomoći iz različitih fondova, zato me ovi podaci doista brinu. Niska iskorištenost fonda u Španjolskoj. E, dakle, to nećemo pripisati samo e, pretjeranim birokratskim zahtjevima samog fonda. Rekao, rekao sam da imamo 38 zakonskih akata, da Isto tako moramo uzeti u obzir da se u Španjolskoj mijenjala vlada, da smo imali administrativnih problema. Međutim, doista to što kasnimo ovisi i o 38 pravnih akata koje je komisija uvjetovala za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, što je nečuveno, to se nikada ranije ili za neki drugi fond nije dogodilo. I to naprosto obeshrabruje eh, i previše poteškoća vezano uz taj fond. Međutim, mislimo da je još uvijek vrijeme donekle ispraviti postojeću situaciju. Zato trebamo kompromis između parlamenta, vijeća i pogotovo Europske komisije kako bi se unijele izmjene, brze, hitne izmjene u EFPR i taj instrument bi onda postao dostupni ribarima. Što bismo trebali izmijeniti? Pa prvo, posrednici i oni koji će upravljati fondom. Radi se o kompliciranom poslu. Nemamo ljude u javnoj upravi koji to mogu raditi. Druga stvar, tražimo od komisije da pomoć stavi na raspolaganje svim ribarima Unije na jednak način, pod jednakim uvjetima. Treće, članak deseti, vezano za povrede treba ukinuti. Normalno je da trebate dokazati da niste kažnjavani za pomoć, ali nije normalno da zato odgovarate i pet godina kasnije i zato ljudi ne trže tu pomoć. Nadalje, ukinuti diskriminaciju prema ženama u e, cjelokupnom sadržaju fonda. Jer ako govorimo samo o muškom rodu, tada isključujemo žene. E, zatim, dati pomoć modernizaciji flote i na kraju pokušati dati pomoć i malim, e, malim ribarima. Jer ukoliko doista želimo održiv ribolov e, u Europi koji će uključivati i najudaljenije naše obale, jedini način je da poboljšamo malu flotu, flotu malih ribara koji su sada doista na starim brodovima, a novi modernizirani brodovi poboljšat će način života. I na kraju bolja organizacija proizvođača, ribara i uzgajivača moći će pomoći boljem upravljanju Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo. To bi bilo sve. Hvala. Hvala lijepo gospođo Galjego na vašem zanimljivom izlaganju. Sljedeći govornik je gospođa Flaminja Takomi iz nevladine organizacije Client Earth. Evo, ovdje sam. Želite li možda doći naprijed? Pa ne nužno, nemam prezentaciju u PowerPointu. Izvolite, imate 15 minuta. Hvala vam lijepa. Doista mi je drago što sam ovdje i što mogu s vama porazgovarati o ovoj temi. To će biti moje posljednje javno obraćanje u narednih šest mjeseci. Drago mi je što je tema upravo Europski pomorski i ribarski fond. Ova tema čini se dosadnom drugim ljudima, a meni je iznimno zanimljiva. Zašto je zanimljiva? Kad govorimo o financiranju i utjecaju financija na različite politike, uvijek se sjetim poznate kabaret, kabaretske predstave koju sam nedavno vidjela u Briselu prije nekoliko godina i poznate pjesme Money makes the world go round. Nije da nužno mislim da se svijet vrti oko novca, ali čini se da ovo što se događa sa fondom za ribarstvo upravo to potvrđuje. Dakle, sredstva iz javnih izvora ove vrste mogu uvelike oblikovati politike, mogu ih poduprijeti, ali mogu biti i vrlo destruktivna. Reći ću vam nešto um, vezano uz širi pregled tema na koje se odnosi uh, Europski fond za uh, pomorstvo i ribarstvo u razdoblju nakon 2020 2020. godine, a onda ćemo nešto reći o nekim konkretnim temama. Ovaj naš briefing u pisanom obliku možete također pronaći u prostoriji. Dakle, novi višegodišnji financijski okvir uvelike utječe na rasprave o ribarskom fondu u razdoblju nakon 20. godine e, dakle prioritet e, sada postaju radna mjesta i rast kao i problemi vezani uz sigurnost Također, novi višegodišnji financijski okvir naglašava potrebu da se stvari pojednostave za korisnike sredstava i da se olakša pristup sredstvima malih i srednjih poduzeća. Također e, se tvrdi kako sredstva moraju biti više usredotočena na rezultate i kako sustav mora biti fleksibilniji. Neki su već rekli da prethodna je odluke o ribarskom fondu nisu bile provedene veoma brzo i iako je cilj e, fonda za pomorstvo i ribarstvo bio da se podupre provedba ciljeva ZERPA, ne možemo sa sigurnošću reći e, u kojoj mjeri smo o tome uspjeli. Dakle, još nije napravljena odgovarajuća procjena provedbe. U svakom slučaju još uvijek postoje neki problemi vezani uz provedbu e, Fonda za pomorstvo i ribarstvo, kao što su čitava administrativna struktura, zatim pristup sredstvima, osobito za male ribare i nevladine organizacije, e, potom e, sredstva koja se troše na provedbu obveze iskrcaja ulova, Zatim različiti problemi vezani uz financijska sredstva za nadzor. Dakle, trebali bismo iskoristiti sredstva za nadzor koja nam jesu na raspolaganja. I na kraju, e, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i dalje uključuje E, neke štetne e, državne potpore. Međutim, u svakom slučaju ovaj fond unio je znatna poboljšanja u odnosu na stanje u prošlosti. Prije svega, e, postupno je uveden, postupno je smanjena i ukinuta potpora za stalni, odnosno trajni prestanak ribolovne djelatnosti. Zatim, Uvedeni su uvjeti za financijske potpore, određena pravila za prihvatljivost e, potpora i tako dalje. Dakle, što se tiče preporuka za razdoblje nakon 2020. godine, prije svega svi pozitivni elementi koje imamo u sadašnjem e, fondu trebaju se zadržati, a nakon 2020. godine također trebamo nastaviti sa ispunjavanjem uvjeta zajedničke ribarstvene politike. Ti ciljevi još nisu ostvareni i očekujemo da će poteškoća biti i u budućnosti. Zatim ovo treba biti jedini financijski instrument koji je e, usmjeren upravo na izvršavanje e, ciljeva zajedničke ribarstvene politike i e, cilj je uspostava ribarskog sektora koji je samo održiv i ne djeluje negativno na okoliš. U svakom slučaju važno je da se ne financiraju mjere kao što su isključivanje plovila iz ribarske aktivnosti jer od toga ribarstvo u cijelosti i e, pomorski okoliš imaju malo koristi. Važno je da financiramo aktivnosti e, koje utječu i na ribarstvo koje e, je održivo s pogleda zaštite okoliša i da e, pozitivno utječemo dakle na i na ekosustav, sustav, ali i na čitave zajednice. Stoga se snažno protivimo potporama za privremeno ili trajni prekid djelatnosti e, ili za e, povećanje kapaciteta e, ribarskog kapaciteta pojedinih plovila i tako dalje. Umjesto toga u budućnosti trebamo potporu za ostvarivanje konkretnih ciljeva ZRP-a kao što su provedba obveza obveze iskrcaja i slično. Dakle, to su potpore koje su prepoznate kao pozitivne potpore u čitavom sektoru i prepoznate su na međunarodnoj razini. I sada dolazimo do naše druge preporuke, a to je usklađenost sa međunarodnim obvezama. Dakle, većina potpora koje smo do sada imali negativno utječe e, na ribarstvo i održivost ribarstva. E, dakle, prikazuju e, ribarsku aktivnost kao aktivnost od koje se zapravo može više zaraditi nego što je to u stvarnosti slučaj. Osobito su e, važni e, ciljevi održive, održivog razvoja UN-a i ono što oni govore o očuvanju oceana Eh, i eh, pomorskih i morskih resursa. Jedan od konkretnih ciljeva je zabrana određenih vrsta državnih potpora koje eh, dovode do prevelikih kapaciteta za ribarstvo kao Dakle, namjera je i da se u potpunosti ukine, odnosno spriječi nezakonito ribarstvo i neregulirano ribarstvo do 2020. godine. Dakle, to je za samo dvije godine. A Europska unija se obvezala da će raditi na e, ispunjenju tih ciljeva. Komisija je e, to potvrdila i u svom memorandumu i u uvodnoj izjavi uz ovaj prijedlog, no u svakom slučaju treba biti jasno i koja sredstva će za ovu svrhu biti na raspolaganju u razdoblju 2020. godine. U svakom slučaju ne bismo trebali financirati aktivnosti e, kao što je zamjena pogonskih motora na plovilima i općenito obnova plovila kao ni nabava novih plovila. Također smatramo da financijska potpora mora dolaziti sa vrlo jasnim i čvrstim uvjetima. Ovaj fond predviđa te uvjete, dakle financijska potpora može ići samo onim državama članicama i samo onim gospodarskim subjektima koji poštuju uvjete iz zajedničke ribarstvene politike sredstva moraju dobivati samo oni subjekti koji pridonose provedbi te politike, a oni koji ne poštuju pravila ne smiju imati mogućnost prijaviti se za, e, za financijska sredstva. Te uvjete treba još dodatno pojačati. Također smatramo da uvjeti vezani uz transparentnost u sklopu Fonda za ribarstvo se trebaju povećati. Dakle, načelo e, financijskog poslovanja poslovanja u Europskoj uniji uključuje i načelo transparentnosti, što znači da građani mogu doći do informacija na koji način se troše europska sredstva ali e, na taj način može se omogućiti širenje najbolje prakse. Zahtjevi vezani uz transparentnost moraju se zadržati u budućem fondu. Također smatramo da proces odlučivanja treba biti transparentni kada je riječ o provedbi, e, odnosno donošenju provedbenih pravila i delegiranih akata i na kraju imamo i neke šire preporuke, a to je pojednostavljivanje regulatornog okvira i okvira za upravljanje. Treba uzeti u obzir prioritete iz višegodišnjeg financijskog okvira. Imamo mnogo preporuka, sada ću još istaknuti samo dvije. Jedno je da se izradi jedan sveobuhvatni popis E, jasnih uvjeta za dodjelu e, potpora i da se potpore usredotoče prvenstveno na mala i srednja poduzeća u sektoru ribarstva. Kada je riječ o popisu e, uvjeta E, dakle, do sada je struktura bila takva da se ograniči preskriptivna narav uvjeta u najvećoj mogućoj mjeri. Drugim riječima, sve što nije izrijekom zabranjeno, moglo je dobiti potporu prema pravilima. Dakle, nama je jasno da je treba pojednostaviti pravila i da treba napraviti ravnotežu između e, socioekonomskih e, rezultata, e, okolišnih i ribarskih rezultata Budući da sredstva toliko važno mogu utjecati na provedbu zajedničke ribarske politike, važno je da se ta sredstva koriste samo za one aktivnosti koje će imati stvarnu korist, odnosno od kojih će stvarnu korist imati morski okoliš kao i građani. I takvi uvjeti moraju jasno biti navedeni u fondu nakon 2020. godine nedostatak jasnih pravila, e, s opasnosti da financijska sredstva ulažemo u mjere koje su e, kontraproduktivne, a ako ostavimo državama članicama da o tome odlučuju, doći će potencijalno do diskriminacije među e, ribarima. Daću vam samo jedan primjer potencijalnih problema. Primjerice, smatramo da su inovacije iznimno važne, osobito kad je riječ o selektivnosti posebnosti ribarskih tehnika i opreme. Međutim, kako bi inovacije bile pouzdane i kako bi doprinijele ostvarenju ovog cilja, mora ih pratiti znanstvena procjena koja će provjeriti učinak predloženih inovativnih mjera i na okoliš i na riblje stokove. U prijedlogu komisije vezano uz fond nakon 2020. godine uopće se ne spominje razvoj inovacija, pa se time e, izlažemo opasnosti da bi neke inovativne metode, odnosno metode koje se čine inovativne, se mogle prihvaćati bez odgovarajućih znanstvenih provjera. Dakle, naravno, mi se ne zalažemo ovdje za dugačak popis e, dopuštenih mjera samo smatramo da treba navesti uvjete e, koji će osigurati da se provode e, ciljevi zajedničke ribarske e, politike E, smatramo također da i dalje prednost treba dati malim i srednjim poduzećima u sektoru ribarstva koji su u prošlosti imali poteškoća e, sa e, pristupom financijskim sredstvima, predstavljaju 75% ukupne flote. Dakle, prema definiciji Europske unije malih i srednjih poduzeća treba ih identificirati a velika poduzeća po našem mišljenju mogu koristiti sredstva samo za razvoj selektivnije opreme, za bolje praćenje i kontrolu obveze iskrcaja kroz uspostavu različitih sustava poput kamera na brodovima i slično e, Dakle, evo, to su neke od naših preporuka za koje mislimo da bi ovaj fond mogle više usredotočiti i da bi novac mogle bolje usmjeriti upravo u smjeru nekih aktivnosti, a ne nekih drugih. Naknadno, e, u zaključku ću samo reći da se u, briefingu koji možete naći u ovoj prostoriji nalaze još neke naše preporuke, da se svakako nadamo da će fond nakon 2020. biti dobar, e, a ja vam svima želim mnogo uspjeha, ja ću se u narednom razdoblju baviti nekim drugim stvarima. Hvala vam lijepo, gospođo Takomi, na vašem odličnom izlaganju. Mi sada prelazimo na sljedećeg govornika, gospođa Marija Eduarda Oliveira. Dobrodošli, vi ste savjetnica regionalnog tajnika za more, znanost i tehnologiju vlade Azora u Portugalu. Izvolite, imate 15 minuta.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 i u svoje vlastito ime želim vam zahvaliti na vašem pozivu da dođem u odbor za ribarstvo Europskog parlamenta na ovu javnu raspravu. Na početku želim samo u kratkim crtama opisati kako izgleda ribarstvo na Azorima. To je najtradicionalniji i najveći sektor u plavom gospodarstvu i vjerujemo da će to tako nastaviti biti. Oni također dobivaju najviše sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Ovdje na slajdu možete vidjeti gdje se Azori nalaze, ukoliko je nekome to manje poznato. Mi trenutno imamo isključivi gospodarski pojas, dakle portugalski kontinent Azori i Madeira. Imamo oko milijun četvornih kilometara oko Azora, prosječna dubina je 3000 metara. Ali e, područje oko Azora, dakle 200 nautičkih malja udaljeno od Azora, to morsko područje e, ima samo 0,9% dijela koje je dublje manje od 600 metara. Da kako to uvjetuje na sam ribolov kao i snažne struje te e, obilježja samog e, morskog dna. Ribolovne aktivnosti uglavnom se odvijaju oko otoka, e, dakle u području povišenih e, dijelova podmorja. Tamnijom bojom su označena područja e, na koja će se dakle proširiti isključivi gospodarski pojas nakon što se završe pregovori u tom području. Imamo oko, samo oko 2%, naime na Azore otpada samo 2% stanovništva Portugala kao i kopnenog teritorija. Međutim, što se tiče ribolova, 17% svih ribara registriranih u nacionalnim lukama živi na Azorima. Oko 14% broja e, registriranih plovila nalazi se na Azorima, te 7% i 12% prema e, dakle, naime, vrijednosti količine ulova koji je iskrcan u nacionalnim lukama također je na Azorima. Ribarstvo nema samo gospodarsku vrijednost, ima vrlo značajnu društvenu vrijednost na našim otocima i toliko je važna socijalna dimenzija ribolova da dionici u tom sektoru imaju jasnu svijest o tome da moraju loviti ribu na održivi i odgovoran način s obzirom da o tome ovisi njihova vlastita budućnost. Kao što vidite, plovila koja mi imamo uistinu su tradicionalna plovila. E, dakle, mislim da je to dovoljno što se tiče opisa situacije u sektoru i sada bih e, htjela e, htio izravno nešto, nešto reći o tome kako se od 2014. do 2020. primjenjivao Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Kolegica koja je govorila prije mene identificirala je niz problema s kojima se suočavaju države članice i regije u provedbi Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. U velikom broju slučajeva mi se u Portugalu susrećemo sa sličnim problemima, premda se provedba programa značajno poboljšala od kraja 2017. godine do sada, dakle do 2018. godine, raspolažemo brojkama s kraja tog razdoblja. Imamo dakle preuzete obveze u razini od 50%, a što se tiče provedbene stope, ona iznosi 19%. Što se tiče dakle stope provedbe imamo kompenzacijske planove za najudaljenija područja koja e, možda imaju najveću, najveću težinu u tome. Ove mjere su e, dakle najviše doprinjele visokoj stopi izvršenja. Potpora za preradu proizvoda iz ribolova i akvakulture. Zatim imamo kuće za dražbu i akvakulturu. Što se tiče e, potpore za ulaganja u modernizaciju plovila, za to nemamo zahtjeve na zorima s obzirom da, su, da je ograničen pristup takvim sredstvima i to tolikoj mjeri da se podnositeljima ne isplati niti podnositi prijave. A što se tiče onoga što se može poduzeti s obzirom na prihvatljivost e, za ulaganja u modernizaciju primjerice motora. E, tu je razina potpore vrlo niska, čak i za najudaljenije regije. Ima, postoji, dakle, propisana je viša stopa u uredbi, međutim ona se ne primjenjuje na ove konkretne mjere, što znači da zapravo nema nikakvih poticaja da se koristi ta potpora. Čak i na kopnu u Portugalu e, potpora za pristup investicijama je ono gdje zapravo postoji najmanji interes. Premda postoje e, brojne odgode i proces je vrlo složen za upravljačko tijelo, za, kada je riječ o nacionalnim operativnim programima, međutim, usprkos svemu tome, usprkos svim tim problemima, 2018. godine je zabilježena viša stopa e, dakle preuzetih obveza odnosno viša stopa dodijeljenih sredstava. Sada bih vam htjela izniti perspektivu jedne od najudaljenijih regija, budući da Azori spadaju u tu kategoriju i u tom kontekstu bih naglasila neke odredbe u važećoj uredbi za koje smatramo da su negativne u smislu tranzicije Eh, od razdoblja od 2007. do 2013. i onog od 2017. do 2020. Možda najpozitivniji aspekt koji bih eh, pritom eh, spomenula u tom tranzicijskom razdoblju je činjenica da je stopa intenziteta pomoći, odnosno potpora, viša i da iznosi 85% prihvatljivih troškova, dakle porasla je na tu razinu. Međutim, kao što znate, temeljem e, provedbene uredbe koju je komisija objavila, to se ne primjenjuje na e, modernizaciju motora ili pak e, potpore za prerađivačke tvrtke koji nisu malo ili srednje poduzeće. Ta vrsta potpore dokinuta. U razdoblju od 2007. do 2013. prerađivačke tvrtke i tvrtke koje se bave e, plasiranjem na tržište mogle su dobiti potpore u e, stopi, stopa je bila na razini od 75%, dok je to sada 45%. Postoji još nešto po čemu se EFPR razlikuje od ostalih fondova, a to je stopa sufinanciranja koja iznosi 75%, dok je za ostale fondove to 85%. Čini se da je u najnovijem prijedlogu da postoje neki negativni elementi, međutim možda nije sada mjesto da o tome progovorimo. Što se tiče ovog sadašnjeg razdoblja, Glavna promjena odnosi se na kompenzacijske planove za najudaljenije regije, što je uvršteno u EFPR i kao posljedica te izmjene došlo je do velikog e, povećanja administrativnog opterećenja u smislu upravljanja tim planovima. Vrlo je teško korisnicima to objasniti i zapravo to nije donijelo nikakve pogodnosti u smislu postizanja ciljeva koji su zacrtani planovima. Nismo imali nikakvo, e, nikakve prijelazne mjere, tako da 2015. godine nije bilo moguće dati potporu korisnicima. I ovih posljednjih nekoliko minuta mog izlaganja e, iznijet vam zaključke na temelju prvog čitanja plana komisije e, za razdoblje od 2021. do 2027. I tu smo identificirani osam pozitivnih stvari, simplifikacija ciljeva politike, fleksibilnost u izboru mjera, osnaživanje i priznavanje specifičnih obilježja najudaljenijih regija, definicija minimalnih iznosa koje države članice moraju doznačiti tim regijama i kreiranje eh, posebnog plana, eh, podplana u okviru nacionalnih programa zatim održavanje e, diferenciranog maksimalnog e, iznosa pomoći, dakle 85%, zatim e, širenje pomoći lokalne pomoći na sve sektore plavog gospodarstva i promicanje sinergije između različitih aspekata plavog gospodarstva. Što se tiče razdoblja nakon 2020. imamo i neke negativne stvari kao što je na primjer da kompenzacijski planovi e, su i dalje u programima za EFPR, da nisu pritvrđene nikakve diferencirane stope, te se zadržava stopa od 75%. Zatim potpora za prerađivačku industriju može se dati samo putem financijskih instrumenata, a Potpora EFPR-a za modernizaciju flote je zatvorena. Zatim e, tu su isto tako i motori, pomoć za motore je ograničena na manja vozila, a stopa intenziteta je iznosi samo 30%, stopa sufinanciranja za lokalni razvoj se, je također pala na 70%. Tako da želimo skrenuti vašu pozornost na ove aspekte i nadamo se da ćemo dobiti potporu odbora u tom smislu. Ono što zapravo želimo prenijeti kao poruku jest da želimo iskoristiti ovu novu uredbu da prilagodimo zajednička pravila za fondove kada se primjenjuju na neke specifične mjere poput kompenzacijskih planova. Željeli bismo da se razjasne prijelazna pravila kako se ista stvar ne bi događala tijekom tranzicijskog razdoblja i da se omogući e, da najudaljenije regije dobiju izuzeće za prerađivačku industriju te e, diferencirane stope za sufinanciranje. I na kraju želim još reći da istodobno sa prijedlogom komisije za razdoblje od 2021. do 2027 Opća pravila o državnim potporama također se revidiraju, to je također u tijeku. Mi bismo htjeli dobiti vašu potporu. Mislim da većina najudaljenijih regija teži za time. Mi bismo htjeli de minimis pravila, odnosno pragove, da se to promijeni, taj dio. To bi bilo najvažnije iz e, naše prezentacije. Hvala vam. Hvala vam gospođo Oliveira na vrlo zanimljivom e, izlaganju. Hvala vam što ste došli ovamo, čak e, iz Azora. I nastavljamo sada sa sljedećim govornikom, gospodin Hughes iz konferencije perifernih pomorskih regija Francuske. Želite li ostati tamo ili ćete doći naprijed? Dobro, gospođo Hughes, imate 15 minuta, izvolite. Hvala vam. Hvala. E, kao što ste rekli, gospođo predsjedavajuća, ja sam e, regionalna savjetnica. Predstavljam ovdje e, konferenciju perifernih pomorskih regija. I prije svega želim zahvaliti odboru za ribarstvo da uzima u obzir i regije na ovom javnom saslušanju dakle hvala vam na sudjelovanju. Kao prvo, to smo već e, dosta detaljno čuli od prethodnih govornika. Neću se sada vraćati na sve mjere pojedinačno, e, dakle sve mjere u sklopu EFPR-a, e, ali bih htjela nešto reći o tome kako se koristio EFPR. Čuli smo mnoge brojke i htjela bih iskoristiti ovu priliku da kažem da je ta slaba apsorpcija e, razlog e, duge provedbe, dugih e, prethodnih pregovora s komisijom. Bilo je potrebno dugo vremena prije nego što su se uspostavili nacionalni operativni programi u nekim zemljama, posebno u Francuskoj. Čuli smo također da da je bilo mnogo država koje su bile u takvoj situaciji. Zatim bilo je i poteškoća u tumačenju određenih mjera Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo što je također znatno usporilo njegovu provedbu. Nadalje, tu je isto tako i poteškoća e, provedbe instrumenta za e, rukovanje e, dosjejima odnosno dokumentacijom. Ja sam e, regionalna vijećnica i to iz jednog, e, e, jedne priobalne općine. Kada europskim građanima pokušate objasniti zašto europska sredstva ne dolaze dovoljno brzo na naš teritorij, zato što se tako dugo vode razgovori, to se može objasniti, ali činjenica da postupak, sam postupak dugo traje je mnogo teže objasniti. Dakle, to su bile neke poteškoće vezane uz EFPR. Isto tako u prethodnim e, izlaganjima smo čuli određene primjere za to. Svi znamo da postoje poteškoće kod provedbe određenih mjera Budući da trebamo primjerice e, definirati što su to inovacije da bi se moglo e, dobiti sredstva za određene mjere. A to znači da se neke dobre mjere ne mogu provesti zato što zbog krivog tumačenja ili zbog lošeg sustava upravljanja. Primjerice u Francuskoj je sustav ustrojen na način da e, se da treba dugo vremena da se administrativno obradi dokumentacija i to zapravo odužava čitav proces. Međutim, usprkos tim poteškoćama možemo ipak ustvrditi da Europski fond za pomorstvo i ribarstvo dobro funkcionira i da je neophodan za provedbu ZERPA. E, e nakon što sam čula izlaganje e, kolegice iz Azora, mogu također zaključiti da tu e, imamo čitav niz različitih tema na samom terenu koje spadaju u EFPR. Mislim da moramo voditi računa o e, tome kada analiziramo e, stopu izdvajanja sredstava ili apsorpcije sredstava, da to gledamo kroz razdoblje od četiri godine, a zapravo bi to trebalo gledati u razdoblju od godine ili godine i po dana. I tu ćemo shvatiti da je situacija dinamična. Sada kada smo spremni e, da, da taj fond konačno zaživi, e, vidimo da mnoge mjere dobro funkcioniraju, i daju dobre rezultate. Primjerice u Francuskoj vam mogu navesti dvije mjere koje se tiču modernizacije opreme za akvakulturu koje su istinu doživjele veliki uspjeh i tu bismo čak mogli imati prekomjernu apsorpciju sredstava Kada e, sagledamo EFPR i same e, brojke, ne možemo biti zadovoljni time što vidimo, no a, međutim ako gledamo kako se kreću trendovi u posljednjih godinu, godinu i po dana, mislim da možemo imati mnogo pozitivniju ocjenu, dakle govorim globalno, mislim da možemo biti zadovoljni. Htjela bih e, iskoristiti priliku da ste dali riječ predstavnicima regijama da iznesem nekoliko prijedloga za primjenu, provedbu EFPR-a eh, u razdoblju nakon 2020. godine. tu pritom mislim na periferno pomorske regije koje su iznimno zadovoljne zbog odluke da se EFPR zadrži kao specifični fond koji služi za potporu ribolovu i akvakulturi. Zajednička ribarstvena politika je važna e, europska politika i kao što smo mogli već čuti, važno je da ima poseban fond koji služi samo toj e, namjeni. Tako da mislim da možemo biti zadovoljni što e, danas još uvijek imamo taj fond koji je namijenjen upravo toj svrsi. Sve skupa e, možemo reći da je to važno iz razloga što je prehrambeni sektor vrlo važan u Europskoj uniji. Potpora ribolovu i akvakulturi važni su i u odnosu na te prehrambene izazove. U europskom kontekstu u kojemu mi uvozimo velik broj prehrambenih e, proizvoda u kontekstu činjenica da se moramo prilagoditi i klimatskim promjenama čije se posljedice iz dana u dan sve snažnije osjećaju i u kontekstu gdje se e, primjećuju novi trendovi u društvu što se tiče prehrane i e, percepcije prehrane. E, to bi bilo što se tiče e, e, pozitivnih strana u kontekstu proračuna, međutim, htjela bih reći da nas uistinu brine brinu snažni rezovi u ovome fondu i smatramo da to nije u skladu sa izazovima s kojima se suočavaju ribarstvo i akvakultura u razdoblju nakon 2020. godine. Smatramo da su ti rezovi, da iznose oko 15%, što nas e, izuzetno brine i htjela bih iskoristiti ovo javno saslušanje kako bih e, prenijela ovdje zabrinutost e, naših regija u svezi s time. Također želimo iskazati žaljanje zbog toga što regije nisu dovoljno prepoznate u ovom kontekstu. Dakle, mi znamo da su regije jedna važna razina u smislu naših, postizanja naših zajedničkih ciljeva. Mislim da se to često navodi. Jedan od glavnih ciljeva e, kada je riječ o budućnosti e FPR-a jest upravo simplifikacija. Mislim da je to jedna činjenica oko koje se slažu svi u Europskoj uniji, države članice, ali isto tako i e, profesionalni sektor. U tom smislu kada je riječ o velikom broju mjera, e, regije su mnogo bliže terenu i imaju veću fleksibilnost i možda mogu zapravo biti efikasnije kod nekih mjera u čijoj primjeni potrebna fleksibilnost. Osim toga, veliki broj regija ima e, svoja tijela koja su u izravnom svakodnevnom kontaktu sa svim akterima iz e, sektora i predstavljaju vrlo važnu kariku u čitavom tom lancu. Ne znam e, tko je od prethodnih govornika malo čas rekao da je jedan od ciljeva olakšati e, dakle pristup sredstvima iz fondova, mislim da regije tu imaju ključnu ulogu. Smatramo da bi snažnije partnerstvo s regijama omogućilo veću učinkovitost djelovanja Europske unije u ovom segmentu. Imam još jedan komentar e, vezano uz popis mjera koje nisu prihvatljive. Tu su i neke mjere koje kod kojih se uistinu ima mnogo, oko kojih imamo mnogo pitanja. Dakle, e, Primjerice tu su izgradnja i kupnja novih plovila uz izuzetak malih brodova za e, priobalni ribolov. I osim toga tu nas također brine navod da se financijski instrumenti moraju koristiti kao potpora investicijama koje idu u akvakulturu i prerađivačku industriju. Na temelju ovog eh, prvog eh, iščitavanja eh, prijedloga za razdoblje nakon 2020. godine, naša regija smatra kako je potrebno staviti naglasak na četiri aspekta. Prvi, da se uvede mogućnost definicije operativnih programa na razini regija u onim državama članicama koje se za koje su na to spremne. Današnja uredba ne predviđa takvu mogućnost, odnosno predviđa operativne programe samo na nacionalnoj razini. Zatim, druga stvar, dakle drugi zahtjev naših regija jest da se proširi zajednička zajedničko upravljanje. Sada se predviđa oko 16% sredstava pod zajedničkom e, upravljanjem i porast od 11% izravnog upravljanja sredstvima, što nam se čini da se zapravo upravljanje fondom udaljava od stvarne situacije na terenu. Malo prije sam već spomenula da nam se čini važnim da se vratimo na ovaj prijedlog da upravljačka tijela moraju koristiti financijske instrumente e, za ukoliko žele pružiti, dati potporu za akvakulturu ili prerađivačku industriju. E, u skladu sa sadašnjim propisima EFPR-a, mjere koje se odnose na akvakulturu i prerađivačku industriju su mjere koje se dosta koriste, one odgovaraju na izazove koji se tiču modernizacije učinkovitosti alata i ako dobro analiziramo čemu one služe, vidimo da, da one dobro odgovaraju na naše ciljeve drživog razvoja s obzirom da omogućuju poboljšanje radnih uvjeta, kvalitete naših proizvoda, ali i isto tako da radimo na poboljšanju energetske učinkovitosti da ranije, da smo ranije imali samo financijske instrumente u ovom segmentu, mislim da velik broj e, korisnika ne bi bio u mogućnosti koristiti te mjere. Posljednje što tražimo je da se uvede mogućnost za kupnju svih ribarskih plovila E, posebno za mlade ribare. Svi znamo da je velik broj evropskih zemalja ima problema sa generacijskom obnovom u pojedinim sektorima. To je vrlo značajan izazov i odnosi se isto tako i na e, plovila. Zatim, isto tako želimo da se uvede financiranje za e, modernizaciju i zamjenu motora, ne samo za male ribarice nego i za sva ostala plovila. Možda nisam iskoristila svih 15 minuta, ali bih htjela sada iznijeti nekoliko zaključaka i ponoviti neke stvari. E, kao predstavnik regije e, nalazite se izravno u kontaktu sa institucijama Europske unije. Želim ovdje istaknuti da mi je izuzetno drago što sam danas ovdje u parlamentu i sa e, dakle stručnjacima, ljudima iz struke na terenu. I mislim da mi je drago što mogu reći u ime svih onih aktera koji sudjeluju u e, ribarstvu da e, da su dakle svi za svi ovi ciljevi zapravo nešto što, s čime se slažu ljudi na terenu i mislimo da je ovaj instrument izuzetno važan za provedbu ove politike e, s čim se izazovima slažu sve, svi dionici, sve zainteresirane strane. Hvala. Hvala, ovo je bila vrlo jasna i važna poruka i evo sjajno ste također e, to vremenski rasporedili, dakle Vaše izlaganje je trajalo točno 15 minuta. Hvala vam, to je bilo vrlo impresivno. I sada prelazimo na posljednjeg govornika, Javiera Garata, koji je iz Europeš. Izvolite, imate riječ na 15 minuta. Hvala lijepa predsjedateljice i puno hvala odboru za ribarstvo koje je Europeš pozvalo govoriti o ovom važnom pitanju. E, ja ću vrlo brzo e, prijeći kroz prezentaciju zato što imamo otprilike 84 tisuće brodova koji izlovljavaju otprilike svake godine 5 milijuna tona i time proizvodimo 40 milijuna zdrave hrane, zdravih obroka godišnje. Što 40 milijardi e, zdravih obroka godišnje. Kada to kažem, naglašavam koliko je važno podupirati ribolovnu industriju i njezina vrijednost se ne mjeri samo ekonomski ili novčano. Mi smo zapravo prehrambena industrija, industrija koja osigurava hranu. U ovom kontekstu jedan od prioriteta E, ovog Europskog fonda Europske unije je zapravo doprinjeti e, sigurnosti e, ribarstva jer europsko ribarstvo u ovom trenutku donosi samo 20% ukupne proizvodnje u Europskoj uniji. Europeš je frustriran zbog toga, ne samo zato što se ne priznaje važnost ribolovnom sektoru kao glavnom doprinositelju sigurnosti hrane u Europi, već i zbog nedostatka zanimanja Europske komisije u ostvarenju uvjeta za ekonomsko održivo i konkurentno ribarstvo i da to nije e, uvršteno među prioritete. E, svjestan sam da postoje određena pitanja vezana za Europski fond, za ulaganje, za kompenzaciju. Međutim, Željeli bismo da se fond koncentrira na zaštitu stokova, na kontrolu i na provedbu. Međutim, po našem mišljenju, sve ove stvari su jednako važne i trebamo ponaći, pronaći ravnotežu za postizanje e, zajedničke ribarstvene politike i njenih ciljeva. Trebamo poseban fond za ribarstvo kako bismo dugoročno zajamčili održivost ribarstva. Trebamo zaštititi ribu ali isto tako i ribare. I zbog toga značajna omotnica sa barem istim financijskim sredstvima koje imamo sada je ključna. Članak 39. i ugovora o funkcioniranju Europske unije prepoznaje potrebu da se zajamči pošteni standard života, a isto tako i članak 2. zajedničke ribarstvene politike govori o tome. Zato su nam fondovi nužni da bismo proveli ambiciozne ciljeve u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Dakle, e, razina e, MSI-a, obveze iskrcaja, povećana selektivnost i tako dalje. Ne smijemo zaboraviti da strogi standardi stvaraju i dodatne troškove za ovu industriju te čine vrlo teškim nastupe naših kompanija koje nisu konkurentne eh, i ne mogu se čak niti otvoriti radna mjesta niti preživjeti u nekim trenucima. Eh, vi znate predsjedateljice iz vašeg posljednog izvješća da je ovo velika, veliki problem. Imamo i nekoliko izazova Zadnje e, istraživanje pokazuje da e, generiramo 800 milijuna eura neto profita 2015. Glavni pokretači pozitivnog rezultata su povećane ribolovne mogućnosti, bolje cijene za neke stokove i niža cijena goriva. E, mislim da to svakako ne treba generalizirati, trebamo analizirati situaciju po državama i po flotama. Međutim, Eh, u svjetlu tog fonda neki su počeli ispitivati je li nužno podržavati ribarsku industriju, čak su kanili i ukinuti eh, olakšice za gorivo ili uvesti čak i novi porez. Ako pogledamo koji su glavni pokretači ovog pozitivnog trenda, to naravno eh, sve ovisi o cijenama nafte. Ovo je analiza iz zaključnog izvješća. Kao što vidite, u žutom bojom je neto profit koji ostvarujemo zahvaljujući niskim troškovima energije. Nažalost, danas se trend mijenja jer cijene goriva sve više i više rastu. To moramo uzeti u obzir. Dalje, dodatni izazov Brexit će stvoriti nedostatak novca od otprilike 240 milijuna eura u budućem Europskom fondu, to je nešto manje od 5%. Isključujući e, Ujedinjenu kraljevinu, financijska omotnica će iznositi 6,4 milijardi za sljedeći fond, a to je sličan iznos ovog o e, sadašnjem programskom razdoblju. Dakle, mi nemamo dovoljno dobru provedbu e, trenutačno vezano za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, što znači da ne dobivamo sredstva na vrijeme, fond ne dobiva sredstva na mene ili ih dobiva u nedovoljnoj količini. Ali nemojmo e, tu pogriješiti. Ne znači da više ne trebamo financijsku pomoć na kraju doista želimo da se situacija popravi u godinama koji će doći. Tu ćemo kombinirati Brexit, obveze iskrcaja i sve e, veće starenje naše flote i nedostatak radne snage. E, poštovani članovi ovog doma mogu modificirati prijedlog komisije i osigurati nam barem financijska sredstva iz protekle financijske omotnice. Funkcionira li trenutačni okvir? Prethodni govornici su to već govorili. Do 2016. godine 6500 projekata izabrano je za financiranje. EMFF e je također omogućio pokrenuti više od milijarde javno-privatnih ulaganja, ali svakako trebamo pojačati napore da se popravi poboljšanje e, rad fonda. Mi smo sada u lipnju 2018. godine samo 11% ukupnih e, sredstava proračuna iz fonda se provode. Imamo različite rezultate. Danska je potrošila već 12%, Portugal 10%, Njemačka 17%, Irska 32%, oni odlično rade bolje od drugih, Španjolska 8%, Francuska 4%, Italija 0%, ne znam što je s Italijom, ali čini mi se da je ovdje rezultat 0%, to je dosta čudno. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo e, postoji već četiri godine, izgleda kao da ga sada tek počinjemo koristiti. To je vrlo zabrinjavajuće. E, zašto? Zato postoje i nekoliko razloga. E, neke su kolege već o tome govorili. Međutim, idemo naučiti iz prošlih pogrešaka. Kašnjenja, kao što smo imali na početku funkcioniranja fonda, bila bi sada katastrofalna i za naše ribare i za obalna područja mi kao suzakonodavac i Europski parlament kao suzakonodavac treba dogovoriti sredstva za fond prije svibnja sljedeće godine. Znam da će to biti teško, ali lijepo vas molimo, lakšajte nam prijelaz na novi financijski e, okvir koji će početi 2021. jer je to vrijeme dragocijeno za države članice i za izradu nacionalnih operativnih programa i za to kako će se novac potrošiti. Mi kao ribari možemo reći da ima previše birokracije, previše kontrola i jako puno straha od strane vladajućih da ćemo učiniti neku pogrešku i da će se sredstva trebati povući. Sve to obeshrabruje sve one koji bi iz ove industrije zatražili sredstva iz fonda. I zato se fond ne koristi, a to šteti i ribarima i državama članicama. Ribari su frustrirani svim što trebaju učiniti zadovoljiti da bi dobili određenu e, pomoć. Radi se također i o pitanju inovacija 5% što se odnosi na obvezu iskrcaja. No, što nam doista treba od 2021. Treba nam ambiciozan fond sa istim financijskim sredstvima, barem istim kao što sam rekao ranije i puno, puno manje birokracije kako bismo u potpunosti mogli koristiti fond od početka proračunskog razdoblja. Operativni programi trebaju biti fleksibilni, fleksibilni financijski mehanizmi i u obliku izravnih e, financijskih instrumenata trebamo podupirati i male i velike projekte zato što veličina projekta predstavlja problem. Često se radi o mikroprojektima, pogotovo kada se radi o inovaciji i promicanju ribolovnih proizvoda. Imamo određene gornje granice koje nam priječe financiranje velikih projekata, velikih istraživačkih e, projekata vezanih za selektivnost. Na primjer, to možemo financirati samo kroz obzor 2020. a naša sredstva u fondu leže neiskorištena. Suprotno od prijedloga komisije želimo da se učini odrede prioriteti između svih ovih zahtjeva. Želimo nadalje promicati ona područja koja ovise o ribolovu e, i želimo doista podupirati organizacije u tim područjima koje se zovu flags ili zastave. Zatim želimo bolju suradnju sa znanstvenicima zbog inovacija i tehnološkog razvoja. Imamo 5% ograničenje za inovacije. Pozdravljamo da će novi Europski fond podupirati privremeno prekidanje ribolovnih aktivnosti, pogotovo kod onih flota gdje ribolov nije u ravnoteži s situacijom u toj ribolovnoj zajednici. Ex evaluacija pokazuje da je to odigralo važnu ulogu u poboljšanju ekonomskih pokazatelja određenih flota visoka razina nepredvidljivosti ribolovnih aktivnosti, izvanredne aktivnosti kao što su biološke promjene, e, kršenje ribolovnog protokola s trećim državama čine značajan dio gospodarskih gubitaka. Zato pozdravljamo e, privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti. I na kraju Želimo održive poslovne subjekte, obnovu flote, modernizaciju, to također treba omogućiti. Podsjećamo da je flota Europske unije prosječno stara 25 godina, tako da ribari imaju poteškoća modernizirati svoje brodove, učiniti ih e, suvremenijima, učinkovitijima. Neke od tih mjera će možda pomoći u tome odrediti prioritete i tu naravno spomenuti socijalnu dimenziju koju često e, zaboravljamo, sigurnost, uvjeti rada, poboljšanje kompetencije naših ribara kao što to traži industrija i administracija. U ovom trenutku nemamo dovoljno kvalificiranih profesionalaca jer e, je na dijelu i promjena e, generacija. Ako sve to skupa ne riješimo, mladi ribari se neće e, priključivati našoj e, industriji. Suprotno od Europske komisije zahtijevamo da te aktivnosti dobiju prioritet u cijeloj Evropskoj uniji i to ne samo za e, male brodove ili malu flotu. Pomoć je također potrebna za prikupljanje i obradu znanstvenih podataka kako bismo imali uvid u sve karike komercijalnog lanca. I na kraju, mehanizmi za komunikaciju, za informiranje javnosti o tome koliko je teško raditi u tom sektoru, pomoći sektoru i pomoći vladama da bolje prenesu na širu javnost korist od ribolova i ribolovnih proizvoda. Poboljšati dakle imidž ili pojavnosti. Smatramo da nam fond u tome može pomoći. I na kraju mojih pet poruka koje trebate ponijeti kućama. Prvo, molim da <laughs> usvojite e, novu omotnicu za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo prije svibnja 2019. Treće, povećajte proračunska alokacija za održivo ribarstvo. Četvrto, proširite opseg prioriteta koje predlaže Europska komisija i naravno olakšajte pristup fondovima za sve ribare. Puno hvala gospodine Garat na ovom izlaganju. Sada smo čuli sva izlaganja, otvaram raspravu i eh, molim vas da odmah uzmete riječ, gospodin Serao Santos. Hvala. Hvala vam lijepa. Eh, zahvaljujem naravno svim, eh, svim govornicima, pogotovo kolegici Mariji Eduarda Olivieri mojoj zemljakinji. Čuli smo dosta toga o provedbi, o izvršenju ovog fonda. Radi se dakle o instrumentu koji bismo trebali koristiti u našem industrijskom sektoru, a to je iznimno važno. Važno imati informacije i o budućem funkcioniranju E FPR-a jer učiti na prošlim pogreškama znači razviti bolje preporuke za budući okvir. Jedan od elemenata koji su koje je spomenut u svim prezentacijama jest loše izvršenje ili loše iskorištenje samog fonda i sredstava u fondu. E, to nas doista brine. Nadamo se da će Europska komisija razumno protumačiti ovaj rezultat i da neće reći da zbog smanjenog interesa nisu iskorištena sredstva iz fonda i zbog toga da će sredstva smanjiti. Ne, e, to je posljedica nekih drugih okolnosti. Čini mi se kao da smo u nekakvom znanstvenom fantastičnom filmu. Čuo sam spominjanje članka desetog To je spomenula gospođa Carmen Gallego Carlvar. Absurdno je da netko može biti kažnjen zbog nečega što će se dogoditi tri ili četiri godine kasnije. Je li to neka znanstvena fantastika? Dakle, osmislili smo sustav prema kojem možete biti kažnjeni za dijela koja se predviđaju da ćete ih počiniti nekada u budućnosti. Ako ta osoba i počinji neko djelo i e, napusti obitelj, tada će obitelj snositi posljedice. Mislim da je to stvarno absurdno. što i jasno je da ne dolazi do ulaganja ili do iskorištavanja sredstava iz fonda jer se ribari boje. Boje se posljedica. To sigurno nije bila namjera ovog dokumenta ili e, fonda. Osim toga, čuli smo da su nužna sredstva i za program za prikupljanje i obradu podataka u akvakulturi i u ribolovu. Koliko ja znam, taj je program u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Kakvi su rezultati vezani za program? Program prikupljanja podataka. Ehm, I moram reći da sam zabilježio različite sugestije ili prijedloge koje smo čuli od naših e, gostiju. Moguće je izmijeniti e, prijedlog komisije Europski fond za pomorstvo i ribarstvo predstavlja doista iznimno važan instrument za cijelu Europsku uniju. I mi smo ovdje s ovog mjesta često kritizirali različite dosjeje, na primjer dosjeje koji se odnosi na periferna mjesta, pa i onda na članak 340 i nešto, ne sjećam se točno koji, jer smo za to tražili značajan financijski instrument, slično kao što je to Poseidon za udaljene krajeve. Sada mi se čini da novi program predviđa određeni iznos za svaku državu koja ima te udaljene krajeve. To mi se sviđa, to je dobro, ali čini mi se da će Europska komisija možda svoje stajalište promijeniti nešto kasnije. No sada u ovom njihovom prijedlogu ne vidim da su pristali na sustav Poseidon. To bismo željeli ispraviti. Nadalje dajem podršku o suvremenjivanju naših plovila i naših flota. Čini mi se da Europska komisija nije tu ponudila ništa značajno, a tu smo e, u tom smislu dali i važne prijedloge od strane e, nas samih, odnosno parlamenta. U prijedlogu za Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo ne predviđa se ili barem nije moguće vidjeti da će države same moći uz fond financirati osuvremenjivanje svojih flota. U redu. Predlažem da sada odgovore komisije čujemo nakon sljedeće točke dnevnog reda, a sljedeća točka dnevnog reda je razmjena gledišta vezano uz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Gospođa Rodus, izvolite. Eh, hvala vam lijepa. Na početku se želim zahvaliti. Za mene je od iznimne važnosti bilo čuti sve što ste, što ste večeras ili danas poslje podne rekli. Puno smo toga naučili. Moje pitanje ide svima, svim govornicima. Operativni programi su predani jako, jako kasno. U prošlom zakonodavnom razdoblju sam ja surađivala na ovom EFPR-u i činilo mi se tada da nacionalne države djeluju vrlo sporo. One su morale puno ranije predati operativne programe, pa sad pitam sve koje su ugovorili je li e, ispravno mislim ili možda griješim. Onda pitanje za gospodina Garata. On je rekao da Mladi ribari, dakle ispod 40 godina starosti, i ribari smiju kupiti brodove koji su stari do 30 godina. Gospodine Garat, postoji li doista tako stari brodovi? Možete li na tržištu kupiti takav brod? A ja sam pogledala situaciju u Njemačkoj. Veliki kupuju brodove ne zato što ih brodovi interesiraju, već zato što ih interesiraju kvote i zato mladi ribari uopće nemaju priliku niti mogućnost kupiti takav brod. Pa sad pitam vas za vašu procjenu situacije. I moje zadnje pitanje ide na e, predstavnice udaljenih krajeva. Ti krajevi trebaju posebnu pomoć, to je moje mišljenje. Ja sam već više puta govorila i bavila se tim stvarima, ali kada sam bila u tim krajevima činilo, činilo mi se da su nacionalne države odgovorne, a da se one nekako izvlače i ne žele biti odgovorne. Koliko ste novaca dobili od vaše nacionalne države? Možete li nam to reći? Možete li možda usporediti sredstva iz nacionalnih resursa, iz resursa Europskog fonda? Ja bih doista rado znala te podatke jer mi se čini da nacionalne države izbjegavaju svoju odgovornost. Hvala vam. Hvala lijepo, gospodin Milamon. Yo lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a los panelistas. Yo creo que la reunión y Hvala vam lijepa. Ja ću se nadovezati na gospođu Rodos i na gospodina Serrao Santosa. Sve je doista bilo vrlo korisno. Čuli smo čitav niz problema e, koji je povezan sa, sa ovim fondom. Fond se ne provodi kako treba, a rezultati su smiješni u nekim slučajevima. No zajednički nazivnik svih ovih rasprava danas jest da je provedba fonda daleko od onoga što želimo. I drugo, da je zakonski dio vrlo restriktivan. Donosi se sve vrlo sporo, e, uvjeti su gotovo nepremostivi, a pogotovo ova sankcija pet godina kasnije možete biti, možete biti kažnjeni. Članak 12. Ako ste učinili neki veći prekršaj tijekom pet godina trebate vratiti novac. Dakle, što se mene tiče ako želimo izbjeći te probleme, tada doista trebamo u sljedećem razdoblju, kao što je to e, vrlo lijepo iznio kolega Garat, dakle trebamo se okrenuti protiv restriktivnih i uvjetovanih odredbi. A mi želimo da e, fond postiže bolje rezultate, a čini se da je njegova provedba ili izvršenje vrlo, vrlo loše. I na kraju, u ovom novom tekstu koji, koji je pred nama brine me ravnoteža između financiranja putem državnih subvencija i drugim, drugih financijskih instrumenata. Postoje jako puno stvari koje možete napraviti na brodu, a to možete financirati kreditima, posudbama i tako dalje. Tako da mi se čini da je politika komisije smanjiti državnu pomoć i okrenuti nas prema novim financijskim instrumentima. Na primjer, e, proizvodnju ćete financirati putem financijskih instrumenata, a ne putem pomoći. Ne znam koliko je to dobro. Ja bih želio da komisija kasnije u raspravi kaže zašto se e, odlučila za taj pristup. Što se tiče akvakulture, tamo se neće moći dobiti pomoć. Opet trebamo koristiti kredite i druge financijske alate. To je također vrlo restriktivno. Jer na kraju ne koristi se novac iz fonda i novac se onda vaća, vraća. Tako da mi se čini da Ukoliko i dalje budemo mogli koristiti samo financijske instrumente, to će smanjiti veličinu pomoći i na kraju za sedam godina ćemo doći u situaciju da jednostavno nemamo novca ili da imamo novca, ali da je provedba bila ograničena. Hvala vam. Mrs. Hvala i vama, gospođo Brijano. Hvala lijepa i hvala svim stručnjacima koji su ovdje iznijeli svoje razmišljanja i perspektive. Shvaćam ovaj kritički ton, ali prijedlog komisije, raditi brzo na prijedlogu komisije kao što ste predložili, mislim tu treba uzeti u obzir da trebamo napraviti ozbiljnu analizu. Neki su bili optimistični, malo ih je do duše. Smatram, međutim, ja da je situacija tragična. Ja sam talijanka i posebno osjećam tragičnost te situacije. 2017. rezultat za Italiju je 3,7% iskorištenih sredstava, ali čini mi se da i podaci iz drugih država također nisu baš ružičasti. Dakle, ako situacija nije ružičasta, e, koju poruku šaljemo ribarima? Kažemo im, Evropska unija nameće pravila. Mi smo putovali, razgovarali smo s ribarima i rekli, su, rekli smo da se pravila primjenjuju zato što će fond pomagati ribarima u primjeni tih pravila. Ali ako fond ne dopire do ribara, a e, ne dopire do malih ribara, to, tu mi možete vjerovati, zato postoji tisuću razloga. Birokracija, pravila, činjenica da ne mogu sami ulagati činjenice da žele obnoviti svoje brodove i tako dalje. Dakle, neću sada sve to govoriti. Dakle, novac ne dolazi do ribara, ali im ostaju pravila. Dakle, da bismo se e, priključili komisiji i dali našu potvrdu, trebamo napraviti ozbiljnu analizu ozbiljnu analizu prepreka. Prepreke se ne nalaze samo na strani država članica, nalaze se također i u pravilima komisije a nalaze se također i u činjenici da su se države članice slabije pokrenule, neki više, neki manje ispravno. Prepreke su također i na strani ribara. Međutim, doista treba nam ozbiljna analiza i trebamo se svi zauzeti, inače nećemo napredovati. Ovo nije bilo nikakvo pitanje. Možete jednostavno komentirati ovo što ste čuli sad od mene. E, Hvala vam, gospođo Aguilera. Da, Žao mi je što nisam mogla slušati sva izlaganja, ona su sigurno bila jako zanimljiva. E, ne mogu biti istovremeno i na poljoprivredi i ovdje na ribarstvu. Stvari se odvijaju istro, istovremeno. Teško je biti na dva mjesta jer na poljoprivredi se vodi vrlo zanimljiva rasprava. Tako da mi je žao, žao mi je što nisam čula sve što, što ste, što ste čuli od izlagača poslje podne. Prvo želim reći da u ovom trenutku nikako nisam zadovoljna Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo. To je najmanji ili najslabiji Europski fond jer mi se čini da novac koji imamo na raspolaganju nije dovoljan. Ono što je rekao kolega Serao Santos jest da loše iskorištenje fonda u ovom trenutku nije izazvano sektorom ili sektorskim ponašanjem, već neprovedivim pravilima. A to znači da na taj način tražimo opravdanje za neiskorištenost fonda. Sektor s tim nema nikakve veze loše se provodi operativni program. Operativni program ne postoji zato što pravila nisu provediva. Prošli tjedan sam imala sastanak sa našim autonomnim pokrajinama vezano za suradnju na sredozemlju. Svi su rekli da ne mogu provesti mjere jer su mjere i pravila apsolutno prestroga i neadekvatna za sektor. To trebamo korigirati i ispraviti. Doista je negativno tražiti sredstva, a ništa ne mijenjati. Trebamo pogledati što se događa u našim najudaljenim perifernim krajevima, tamo ljudi imaju veliko poteškoće. Doista trebamo biti posebno osjetljivi na njihovu situaciju, pogotovo situaciju u ribarstvu. Za ribarstvo trebamo imati posebnu podršku, posebnu pomoć za te udaljene krajeve. O tome je govorio kolega Ulrike. Što rade nacionalne vlasti? Naravno, jedan dio krivice je i na njima, svakako, ali sigurno je da najudaljeniji krajevi e, su doista kažnjeni u svakom e, višegodišnjem financijskom okviru. Istina je da regionalno i nacionalno možda ne djelujemo dovoljno, ali to trebamo uzeti u obzir za budućnost i doista pojačati pomoć za najudaljenije krajeve. E, žao mi je još jednom što nisam mogla slušati prezentacije danas poslje podne. Gospođo Miranda. Gospođo Miranda, napokon izvolite i vi. Hvala vam lijepa. I hvala lijepa svima koji su iznijeli analizu trenutačne situacije u vidu budućeg financijskog okvira. Dakle, vidimo kakva je situacija, vidimo kakve su i tendencije. Imaćemo sve više i više problema. Slažem se sa gospođom Aguilerom. Nisu ribari krivi za sve što se događa. Kriva je ujedno administracija, a isto tako i centralizacija koja se najavljuje u budućnosti. Centralizacija od strane države koja ima nadležnost zakonodavca ili su zakonodavca što je važno za ribarstvo i akvakulturu u Andaluziji i u sličnim dijelovima Europe. Što se tiče diversifikacije, mogu reći da smo vidjeli često da postoje projekti koji nisu u fokusu, ali odnose se na ribarstvo. Na primjer, možete li financirati e, tečaj za frizere iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili slično. Mi ćemo svakako napraviti amandmane. I na kraju ono što je rekao gospodin Garat, doista smo zabrinuti za budućnost e, ove profesije. Imali smo nedavno e, sastanak e, profesionalaca i rekli su da je problem stvoriti nove kadrove, ne samo pomorce ili ribare, već i tehničko osoblje tri ili više države članice ili, ili u Španjolskoj imamo tri autonomne pokrajine također trebaju se ujediniti da bi e, nešto pomaknuli u strukovnom obrazovanju i da bismo pojačali zanimanje za ova, da tako kažem, pomorska zanimanja, pomorske profesije kojima trebamo dati vrijednost i ugled. I na kraju, raditi na suradnji između industrijskog ribolova i e, malog ribolova jer imamo velike projekte akvakulture. Vidimo da je tu Europska komisija stavila naglasak, ali to nas jako brine u pojedinim ribolovnim područjima. Sektor ovisi o ekstenzivnoj akvakulturi to bi vjerojatno mogao biti i izgovor da se ribolovnim područjima ukinu neka područja. I na kraju imam e, molbu da na ova pitanja probaju odgovoriti kolegice koje su govorile poslje podne. Hvala vam lijepa na svim pitanjima. Mi ćemo sada prijeći na stručni panel i možete nam jedan po jedan početi odgovarati na pitanja koja su vam bila upućena. Možemo krenuti od gospođe Gajego Kalvar i onda ćemo nastaviti redom kojim ste održali uvodna izlaganja. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospođo Robust, operativni programi država članica stigli su kasno ali mi smo počeli raditi u prosincu 2013. kada je komisija do 2016. izradila 38 zakonskih akata. To je veliki dio problema. Dakle, komisija je kasnila tri godine. Tri godine je trebalo da se naprave svi instrumenti za EFPR. Tako da je početni problem tu, kašnjenje komisije. Nadalje, mladi ribali, ribari u Njemačkoj ne mogu kupiti brodove zato što se kupuju kvota. U Španjolskoj i u Galiciji, odakle ja dolazim, mladi ribari kupuju manje brodove, manje od 12 metara da počinju svoju aktivnost. I tu imamo onda najveći broj osoba koje integrira flote i koji se i koji formiraju industrijsku ili manju flotu. Vrlo je važno da mladi ribari imaju pristup manjim brodovima koje mogu modernizirati, obnoviti, a oni onda formiraju i e, zapošljavaju druge dijelove flote. Ovi brodovi koji, su kupuju, koji se kupuju manji su od 12 metara i stari su 30 do 40 godina. To nema veze sa kvotama to su zapravo zanatske flote, da tako kažem. Gospodin Serao, članak 10. Budućnost. Čujem da se radi na novom fondu. Mi smo sada u lipnju 2018. A pitam se što je sa sredstvima trenutačnog fonda. Molim vas lijepo, gospodo zastupnici, učinite napor, obratite se Europskoj komisiji da hitno izmjeni, korigira one elemente fonda koji spriječavaju i zaustavljaju izvršenje fonda od strane država članica. Idemo napredovati u tom smislu jer je EFPR mali fond, ali ako nismo u mogućnosti upravljati niti tim fondom, tada je teško da kasnije možemo tražiti više novca. Gospodin Migjan, vi ste govorili o članku 10. Postoje restrikcije u članku 10 i gospodine Sirao, da, postoje i još više restrikcija. Organizacije ribara i proizvođača, to su organizacije koje ne poznaju tako dobro evropska pravila, e, imaju ograničenja. Na primjer, e, regionalno morate imati najmanje proizvodnju godišnje od 4 milijuna eura, a na razini godi, e, države 7 milijuna eura. Pa svaki puta kada ulovite manje i kada je proizvodnja manja, taj vam se volumen smanjuje. Dakle, ako organizacija proizvođača padne ispod 4 milijuna eura godišnje, tada vjerojatno država članica treba nastupati u njihovo ime i onda će se morati pomoć vratiti. Gospođa Prijano je govorila o tome kakvu poruku šaljimo malim ribarima, pa naravno nikakvu poruku. Gospođa Aguilera se brine za buduće fondove, dijelim tu zabrinutost. Gospođa Miranda je govorila o maloj floti i o diversifikaciji i ja sam e, tu, e, ponavljam, molim vas radite na obnovi male flote kako bi svi e, ribari Evropske unije jednako mogli pristupati pomoći, a isto tako i žene, nitko nije spomenuo žene, žao mi je, ali žene imaju isto pravo na pomoć kao i muškarci. Hvala vam. Ja ću se kratko osvrnuti na samo dvije stvari o kojima je govorilo nekoliko govornika. Prije svega kad je riječ o uvjetovanosti, Ja sam pravnica i ne razumijem u čemu je problem. Pravila se moraju poštovati neovisno o tome jeste li dobili sredstva ili ne također javna sredstva moramo štititi. Jedini način na koji ih možemo štititi jest da se pobrinemo da novac ne odlazi onim ljudima koji ne rade na ispunjavanju ciljeva naših politika. Dakle, meni se to čini normalnim. Čak i kada zatražite sredstva za studij morate pokazati da recimo nemate, niste kazneno gonjeni i slično. Dakle, morate poštovati pravila neovisno o tome dobivate li sredstva ili ne. A osobito ako dobivate sredstva za svoju djelatnost. Naprosto morate poštovati pravila. Što se tiče kašnjenja, nešto želim dodati ovdje. 2014. godine kada je usvojen Fond za pomorstvo i ribarstvo, e, stari stara struktura za e, distribuciju sredstava je promijenjena, ne samo za ovaj fond nego i za druge fondove. To je bila velika promjena i naravno trebalo je vremena nacionalnim tijelima da E, usvoje tu promjenu i za strukturalne fondove i za fond za ribarstvo. E, sada su se nacionalne uprave navikle raditi na određeni način i moramo paziti da sad opet ne uvedemo neke promjene koje će utjecati na to kako se radi na nacionalnoj razini. Hvala vam lijepa. Čuli smo raznovrsne komentare. Neki kolege iz panela već su odgovorili na neke stvari, na neke opaske koje su iznesene. Kada je riječ o perifernim regijama, došlo je do pada u potporama koje se isplaćuju nekim regijama što se tiče politike Europske unije, a osobito kada je riječ o najnovijoj komunikaciji Europske komisije vezano uz njihovu e, strategiju, vidimo da sva tijela Europske unije još uvijek podupiru periferne regije, odnosno najudaljenije regije. Nadamo se da sve političke opaske koje se odnose na različite politike a koje ste iznijeli će se pretočiti u konkretne mjere na terenu. U svakom slučaju su nam potrebna pojednostavljenja osobito za one potpore koje se e, plaćaju izravno došlo je do velikog povećanja složenosti i nadležnim tijelima iznimno je teško to objasniti korisnicima. Ne želim sada ovdje govoriti o pojedinostima, ali korisnik koji dobiva potpore e, u sklopu plana naknade Dakle, kompenzacije i koje podnio jedan zahtjev nakon isteka godine, time bi je zadovoljio zahtjeve, a sada to mora učiniti tri puta. Mora to napraviti tijekom te godine, nakon isteka godine i onda mora još podnijeti zahtjev za plaćanje. Korisnicima je tako što veoma teško objasniti. Dakle, evo, zato vas molim za pomoć jer tako što se sigurno može promijeniti time što će se promijeniti uredba o zajedničkim odredbama. Ne mora se mijenjati sam Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Dakle, postoji čitav niz članaka koje se može promijeniti kako bi se takvo što poboljšalo. Kad je riječ o nacionalnim planovima za prikupljanje podataka, oni se financiraju iz ovoga fonda, to je nešto što je za države članice jako važno, a u slučaju Azorskog otočja još je važnije. To je možda jedno pomoćno pitanje, ali ovdje ga spominjem iz dvaju razloga. Prije svega, na kraju svoga na kraju moga izlaganja mogli ste vidjeti kakva je situacija u Portugalu i e, na Azorima u pogledu nadzora nad veoma velikim područjem. Prikupljanje podataka je ključno i za potrebe porezne politike i za potrebe kvota, za potrebe svega što se odnosi na Europsku uniju i Europski fond za ribarstvo kad govorimo o konkretnim potporama za prikupljanje podataka, istraživanje, praćenje ribolovnog napora i opreme, e, treba pokloniti pozornost velikim ulaganjima koja države članice moraju napraviti kako bi to mogli ostvariti pa se nadamo da ćemo u razdoblju od 21. do 27. godine moći zatražiti sredstva za takve investicije, možda ne iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, možda iz e, nekog drugog fonda. I na kraju znate da se e, često zanemaruju žene, ali recimo na Azorima mnoge žene rade u ovom sektoru, možda ne na brodovima, ali e, na Eh, kopnu eh, u sklopu obitelji koje se bave ribarstvom baš kao i u Galiciji. I moja posljednja napomena kada je riječ o generacijskoj obnovi moramo voditi računa o činjenici da moramo razmotriti čitavu sliku Azori financiraju školu za plavo gospodarstvo sredstvima iz ovoga fonda. Dakle, tu se djeca školuju za radna mjesta koja su povezana s morem. E, želimo zamijeniti e, onaj umorni stari naraštaj koji možda niti nije imao odgovarajuće obrazovanje novim naraštajem koje je dobro obrazovano. U mnogim slučajevima ta djeca će raditi na brodovima starim 30 godina koji su opasni po okoliš i tako dalje i tako dalje. Evo tu ću stati. Ja ću vrlo kratko odgovoriti i zapravo ću se osvrnuti na dvije stvari koje su ovdje spomenute, koje možda traže e, dodatno pojašnjenje. E, prva tema koje bih se htjela dotaknuti odnosi se na to da u sklopu e, sadašnjeg fonda je dio odgoda bio vezan uz kasnu provedbu nacionalnih operativnih planova i zanima me jesu li države članice spremne to ubrzati kako se to ne bi ponovilo. Ne želim sada generalizirati situaciju, ali doista nemam dojam da su države članice trenutno na pravom putu. Ako mi dopustite još da kažem sljedeće, čini mi se da se u nekim državama članicama nije pojavio taj osjećaj da će se na europskoj razini rasprava ubrzati e, kako bi se ispunio vremenski rok do prije 2019. godine i osobno mislim da je naša kolektivna odgovornost da se ubrzamo i uhvatimo korak sa Europom i da naprosto pokušamo reagirati reaktivno u kontekstu rasprava koje će se odvijeti do 2019. godine. Dakle, mislim da je to izazov koji je još pred nama. Druga tema koje se želim dotaknuti odnosi se na osposobljavanje koje spada u regionalnu nadležnost. E, dakle, što se tiče zapošljavanja u ribarstvu, da bi se odgovorilo na tu problematiku e, mora se prije svega e, odgovoriti na problematiku obrazovanja, odnosno osposobljavanja. Ne mislim da je glavni problem vezan uz e, osposobljavanje. Meni se čini da u Francuskoj, posebno u mom sektoru, imamo dakle, edukacijske edukacijsku ponudu, ali možda mi se čini da je veći problem atraktivnost tih, te ponude. I da kako tu je važno također spomenuti isto tako kada govorimo o atraktivnosti posla, e, kakvi su radni uvjeti, koliki je prihod i slično i iz tog razloga je izuzetno važna i obnova flote ukoliko želimo postići cilj generacijske obnove. Hvala. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospođa Rodoš je rekla da države članice kasne. Ja doista mislim da smo suodgovorni. Komisija, države članice, Europski parlament. Podsjećam da je fond trebao stupiti na snagu u siječnju 2014 a čekali smo do sredine 2014. da fond bude usvojen. Dakle, zastupnici u prošlom sazivu su odgovorni za većinu problema koje danas imamo s ovim fondom. Zato što su podlegli pritiscima određenih skupina i rekli su da ribarski sektor nema potrebu za pomoći, da je nemoguće provesti fond i ovdje u ovom Europskom parlamentu bilo je velikih prepreka. Dakle, postoji suodgovornost, odgovornost i na strani parlamenta. Isto tako, sigurno je da smo kasnili sa stupanjem na snagu. Operativni programi su strahovito kasnili. Radilo se o novom fondu i kao što su kolege rekle, trebali smo se prilagoditi novim odredbama. Sve to dovelo je do procesa koji na kraju dovodi do toga da ribarski sektor dugo, dugo vremena ne dobiva pomoć. Druga stvar, imamo li mlade koji žele biti ribari i kupovati brodove? Vi ste povezali sa kvotom. Gospođa Galjego je dobro odgovorila, ali želim podsjetiti da se ne lovi riba samo na Baltičkom moru i na Atlantiku, već i na Sredozemlju. Na Sredozemlju nemamo kvote. Tako da problemi koji vrijede za druge države, druge regije ne vrijede za sredozemlje. Imamo samo kvotu za igluna i tunu, ali mladih nema puno, a oni koji žele to raditi trebaju dobiti svu pomoć ovog svijeta da bi se integrirali u sektor. Mislim da se ne pridaje dovoljno pozornosti socijalnoj dimenziji, svemu onome što ima veze s tim, dakle sigurnost, radni uvjeti, školovanje i tako dalje. To je iznimno važno da bi sektor učinili privlačnim za mlade. I to povezujem na komentar gospođe Mirande koja je govorila o jednom od najvećih problema, a to nije obveza iskrcavanja ili dopušteni ulov ili plan upravljanja ili kako god već. Već je to jednostavno nemogućnost e, postojanja određenih e, e, problema s E, nacionalnim e, posadama, sa ljudima koje bismo zaposlili. Zato zapošljavamo strance. Danas je praktično nemoguće e, niti dobiti ugovor sa strancem da bi nadopunili naše, naše, naše pomorce. Dakle, sve što imamo E, ako ne popravimo uvjete, obrazovanje i slično, korištenje fonda, sve će to biti onda uzalud jer neće više ni postati ribolovni ili ribarski sektor. Ovime smo došli do kraja našeg javnog saslušanja vezano uz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Iskreno zahvaljujem svim stručnjacima. Mnogo ste nam toga otkrili. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi. Dolazimo do kraja ove točke dnevnog reda i sada prelazimo na razmjenu gledišta vezano uz europski Fond za pomorstvo i ribarstvo za e, naredno razdoblje. Dakle, to je 11. točka našeg današnjeg dnevnog reda. 12. lipnja komisija je usvojila zakonodavni prijedlog vezano uz novi Europski fond za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje od 21. do 27. godine. Taj, e, to zakonodavno izvješće koordinatori su jutros dodijelili klubu EPP-a. Sada ćemo čuti izlaganje komisije. Eh, evo, nakon ove zanimljive rasprave o rezultatima Europskog eh, fonda od 2014. godine i čuti ćemo kakvi su planovi za razdoblje nakon 2020. godine. Ove dvije rasprave uvelike su međusobno povezane. Vidim da je Dora Korea, predstavnica komisije, ovdje s nama. Molim ostale da budu tiho dok govori predstavnica komisije. Zahvaljujem predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Drago mi je što sam danas ovdje nakon ovog zanimljivog saslušanja kako bih vam pokazala kako izgleda naš zakonodavni prijedlog za sljedeće razdoblje za ribarstveni fond u razdoblju od 21. do 27. No dopustite da kažem nekoliko riječi o trenutačnim rezultatima, odnosno rezultatima dosadašnje provedbe e, ribarstvenog fonda. Sa zadovoljstvom mogu reći da na temelju najnovijih podataka e, koje dobivamo od država članica, dobili smo ih prije tek nekoliko tjedana, do kraja prošle godine, dakle tijekom tri godine pune provedbe fonda imali smo oko 16.000 projekata, odnosno 16.000 projekata je trenutačno u provedbi u državama članicama Europske unije uz ukupni trošak od 2,1 milijarde eura. To su dobre vijesti, provedba e, se sve bolje, e, sve bolje odvija i sigurni smo da će se tako i nastaviti. Također Mislim da je postavljeno i pitanje vezano uz to što se događa ako država članica ne imenuje tijelo za provedbu fonda. Sjećam se kada sam e, bila ovdje i kada smo raspravljali o posljednjem nacrtu proračuna da je postavljeno također to pitanje. Za sada je 25 država članica imenovalo tijela, kao što znate Luksemburg ne sudjeluje u provedbi ovoga fonda, znači još dvije države članice nisu imenovale nadležno tijelo. E, samo da nešto jasno kažem, to što nisu službeno imenovala nacionalna nadležna tijela, ne spriječava provedbu na terenu aktivnosti koje se financiraju iz fonda. No jednostavno država članica ne može od nas zatražiti novac za financiranje tih operacija, ali oni mogu e, platiti E, projekte time što će povećati nacionalne doprinose. I evo koliko mi znamo te stvari se upravo tako i rade u ove dvije države članice. Što se tiče narednog programskog razdoblja, kao što ste danas već čuli, mi smo predstavili prijedlog za konkretan fond za pomorstvo i ribarstvo iznimno nam je drago što smo u tome uspjeli sredstva tog fonda bilo bi 6 e, milijardi 140 milijuna eura u narednom razdoblju. Što se tiče e, podataka o kojima smo već obavijestili uvažene zastupnike, to je smanjenje od 5% u nominalnom iznosu u odnosu na dosadašnje razdoblje. Tu su isključeni iznosi dodijeljeni za operativni program u Velikoj Britaniji. Nešto ću reći i vezano uz komentare koje smo prethodno čuli prilikom saslušanja kada je rečeno koliko su smanjena sredstva. Naravno, teško je uspoređivati te dvije stvari, to je kao da uspoređujemo kruške i jabuke. Neki su također rekli da, će u da je u narednom razdoblju fond smanjen za 15%. E, međutim, to nije tako. To je ako usporedite iznos u sadašnjem pravnom e, temelju fonda iz 2014. sa iznosom koji imate sada, koji sadrži cijene iz 2018. Dakle, tu je to je primjer uspoređivanja krušaka i jabuka. Moramo zapravo usporediti E, iznose na temelju e, pariteta cijena, trenutačnog pariteta cijena i onda ćete vidjeti da je došlo do smanjenja od 5%. Nikome nije drago što su sredstva smanjena, no po našem mišljenju to je pravičan i uravnotežen iznos koji će nam omogućiti da ispunimo zacrtane ciljeve u kontekstu činjenice da jedna važna država članica odlazi iz Europske unije i u svjetlu činjenice da Europska Europska e, komisija e, traži od nas, odnosno proste da e, Europsko Europska unija putem šefova država i vlada naših zemalja traži od nas da se usredotočimo na neke nove prioritete. Prioritete kao što su obrana, sigurnost i slično. Dakle, na kraju smatramo da je ovo dobar iznos, uravnotežen e, iznos, smanjenje je manje nego u nekim drugim fondovima. Hvala, ovo je mnogo bolje s ovim svjetlom. Dakle, omogućit će nam provedbu naše pomorske politike i ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza u području upravljanja oceanima. Kad je riječ o potpori ispunjavanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike, to je i dalje ono što je ključno za sve nas. Dakle, ribarska djelatnost treba biti održiva eh, i to gledano kroz sva tri stupa održivosti, gospodarski, socijalno i u odnosu na zaštitu okoliša i mora biti dugoročno održiva jer na taj način pridonosi dostupnosti prehrambenih namirnica. Potpora iz europskog proračuna je zato potrebna kako bismo utemeljili ribarstvo na najvećem dopuštenom ulovu. E, ovaj novi fond podupriče i prikupljanje podataka vezano uz ribarstvo što je ključno za upravljanje ribarstvom, a to su također spomenuli prethodni govornici. Također, dakle kad je riječ o kontroli ribarstva i e, prikupljanju podataka, e, postojati će najmanje 15% e, koje će ići upravo za te svrhe 15% e, izdvajanja osim naravno u onim državama koje nemaju izlaz na more. A sada što se tiče još jedne za nas važne točke, to je na koji način ćemo iz fonda poduprijeti malo ribarstvo. Tu imamo velik napredak u odnosu na trenutačnu regulativu. E, male, e, malo ribarstvo imati će prednost, prije svega moći će iskoristiti višu stopu potpora koja može iznositi čak i 100% e, potpora iz javnih izvora. To je važan e, korak kako bismo pomogli tom segmentu flote. Također imati će pristup nekim e, elementima potpore koje su namijenjeno isključivo njima, recimo nabava E, plovila iz druge ruke, dakle nabava rabljenih e, plovila e, i slično. Dakle, takve mjere biti će na raspolaganju samo malim ribarima. Uključili smo ovdje i zahtjev da države članice izrade akcijski plan upravo za malo priobalno ribarstvo. Kao što sam već rekla, sigurnost hrane i dostupnost prehrambenih namirnica iznimno su važni, a to uključuje i ribarstvo, ali i akvakulturu. Dakle, potpora za akvakulturu i dalje će biti prisutna u e, ovome fondu, uključujući i ribarstvo u e, kopnenim slatkim vodama te e, stavljanje proizvoda akvakulture na tržište. E, fond će također podupirati daljnji razvoj plavoga gospodarstva. Jednu stvar ovdje želim istaknuti, nešto e, gdje ćemo biti osobito oprezni, a to je da ćemo tražiti sinergije sa drugim fondovima Europske unije recimo obzor Europa eh, će također podupirati plavo gospodarstvo kao i fondovi za regionalni razvoj. dio naše potpore održivom plavom gospodarstvu jest i potpora e, lokalnom razvoju pod vodstvom lokalnih zajednica. Što se nas tiče, to je ključno za razvoj obalnih zajednica i na taj način e, namjeravamo graditi partnerstva sa lokalnim dionicima i proširiti opseg svoje potpore lokalnom razvoju. I na kraju, još nešto što je spomenuto u prethodnoj raspravi, i mi smo predložili novi integrirani pristup e, potpori najudaljenijim regijama. Poslušali smo što kaže ovaj odbor, ali i drugi dionici koji predlažu da se e, osiguraju posebna sredstva u okviru ovoga fonda za e, najudaljenije regije za potporu e, plavoga gospodarstva, uključujući ribarski sektor u tim najudaljenijim regijama to dakle nadilazi onaj trenutačni plan e, kompenzacija. I na kraju još samo želim spomenuti da će se sredstva u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo nadopunjavati e, dodatnim sredstvima iz fonda In Vivo u iznos, ukupnom iznosu od 120 milijuna eura kao i nekim drugim sredstvima Dakle, recimo naše izdvajanje za e, RFMO je 190 milijuna eura za ovo razdoblje. I ako dopustite još samo nekoliko riječi o složenosti, čuli smo koliko je trenutačni fond složen i koliko je teško ispuniti uvjete. Morate voditi računa o činjenici da smo mi jedan od sedam strukturalnih fondova i kao što je zastupnica Aguilera rekla, vjerojatno je ovo jedan od najmanjih fondova, ali moramo poštovati ista pravila uredbu o zajedničkim odredbama. Dakle, čuli smo naše dionike, pa smo pojednostavili što je to više moguće provedbu fonda i to primjerice kada je riječ o programskoj arhitekturi, ali i kada je riječ o pravilima za provedbu fonda na terenu. Što se tiče arhitekture, želim spomenuti samo da ovaj novi fond ne uključuje dugi katalog dopuštenih mjera, kako je to prethodno bio slučaj, nego se usredotočavamo na četiri strateška područja za potporu, a države članice u svojim nacionalnim programima onda to mogu dodatno osmisliti ovisno o okolnostima u svakoj od e, zemalja. Kad je riječ o tome na koliko je ovaj novi fond sličan ili različit od prethodnog, mi se nadamo da će e, on uključivati mnogo jednostavniju provedbu, a kada je riječ o samom sadržaju, e, ovo je evolucija, a ne revolucija. Kada je riječ o Eh, raspodjeli sredstava. Komisija predlaže da onaj ključ za raspodjelu sredstava na države članice ostane isti kakav je bio i do sada kako bismo zadržali stabilnost na terenu. Po našem mišljenju podastrli smo parlamentu i vijeću prijedlog koji je realističan, koji nam istodobno omogućava da ispunimo zacrtane ciljeve i naravno E, spremni smo raditi sa suzakonodavcima na brzom usvajanju ovoga prijedloga, a ja ću sada rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. E, riječ sada ima gospođa Rodost, ona je prva od zastupnica koja se javila za riječ. Izvolite. Ok, ich glaube, die, die, äh, ähm, Hvala, ali zar ne bi trebali koordinatori govoriti prvo? No, dobro, jedno. Hoću li sada ja govoriti ili koordinatori? Ja, u redu. ja ću se koncentrirati na više pitanja. Prvo, zahvaljujem komisiji, a moja pitanja su sljedeća. Govorili ste o više transparentnosti, to svakako pozdravljam a govorili ste i o transparentnosti što se tiče e, razmjena mogućnosti do 100% između država članica. Kako će to izgledati? Tko će zapravo dobiti uvid u razmjenu ribolovnih mogućnosti? Druga stvar fond bi trebao voditi računa o održivosti bioloških resursa i o ravnoteži između kapaciteta za ulov i ribolovnih mogućnosti. Komisija predlaže da se ne pomažu troškovi, već da se povezuju rezultati sa ispunjavanjem obaveza, a obaveze će komisija utvrditi u delegiranom pravnom aktu. Želim doznati više detalja oko toga od komisije. Sjeverno more, istočno naše more, Baltičko more, su mora gdje se određuju prioriteti vezano za ovaj fond. Novi prijedlog, članak 13. Komisija kaže da se radi o privremenom e, zaustavljanju ribolovnih aktivnosti što nije prijedlog, a ništa drugo ne nude. To mi je vrlo problematično rješenje, pa vas pitam što mislite. Radi li se ovdje samo o iznimnom prestanku ribolova pod određenim okolnostima ili je tu nešto drugo. Može li to komisija objasniti? Mi na Istočnom moru, na primjer, kod bakalara hitno potrebnu pomoć. Dakle, pomoć nam je hitno potrebna. I moje posljednje pitanje. Pomoć za stavljanje na tržište neželjenog ulova. Tu želim doznati od komisije što znači riječ marketing u tom smislu. Možete li nam to dodatno objasniti? I posljednje pitanje je li uopće moguće da mladi ribari kupuju brodove koji su stari do 30 godina? Uopće ne mogu ni zamisliti da netko može kupiti brod koji je star 30 godina, možda brod koji je star 5 do 10 godina. Postoje li uopće tako stari brodovi na, eh, na tržištu? Ako da, mogu li ih je kupiti mladi e, ribari ili je tržište ispražnjeno pa govorimo o ispraznim brojkama nečega što uopće ne postoji. Hvala. Dakle, gospodine Mato, vi i vaš klub e, ste nadležni za ovaj fajl, izvolite. Da, da, nema problema. Već smo to jutros dodijelili EPP-u i to je jako <laughs> dobra vijest za ribare, mislim. Dobro. E, komisiju. Komisiji ćemo dati priliku za raspravu. Puno ćemo raspravljati o tome. Ja ću doista e, samo dvije, tri stvari napomenuti jer ne želimo oduzimati previše vremena. Dijelimo u potpunosti ciljeve koje si je postavila komisija. Međutim, s druge strane, dijelimo i brojne dvojbe koje smo danas čuli. A to je i potvrdilo sjajno saslušanje koje smo imali prethodno ovoj točki. Istina je da ovaj novi fond treba pokriti razdoblje od 21. do 27. i da se radi o padu sredstava za 5%. To je ono što trebamo znati, to su podaci. Raspravljali smo puno, neću sada ulaziti u raspravu. Jednostavno ću skrenuti vašu pozornost na sljedeće. Fond se nije dobro koristio, um, razvio se tek četiri godine nakon njegovog osmišljavanja, iskorištenost je otprilike 11%. To je smiješno a odgovornost je na svima, vjerojatno i na parlamentu. Ja prihvaćam naš dio odgovornosti, ali mislim da se odgovornost može staviti na vrlo složeni sustav i na slabu suradnju za rješavanje tih svih pitanja s komisijom. Rezultat je katastrofalan za gospodarske subjekte. Sve se mora pojednostavniti, to moramo jasno reći. A fondovi koji su na raspolaganju trebaju se iskoristiti. Nije dobro i nema smisla tražiti više novca ako ne koristimo i novac koji imamo. No, mislim da komisija treba razmisliti o nečemu što mi je također važno. E, puno govorimo o malom ribolovu, ribolovu koji se radi u priobalju, a mjere koje usvajamo nisu namijenjene u većem broju toj vrsti ribolova. E, mjere koje su okrenute održivom ribolovu ne ovise o kategoriji plovila. Ne smijemo to raditi, to stalno radimo. Povezujemo mali ribolov i industrijski ribolov. Ne, to, to ne treba povezivati. Ne trebamo stalno govoriti jedana vrsta ribolova je bolja od druge ili jednu ćemo favorizirati u odnosu na drugu. Svaki, svaki oblik ribolova ima svoju funkciju. Ne može se po definiciji reći da je jedan ribolov gori ili loši ili bolji od drugoga. I na kraju, najudaljeniji regije. Komisija je rekla da će učiniti puno više od ovoga što čini sada. Mislim da je to moguće, ali u pozitivnom smislu, a ne negativnom. Zašto? Zato što smo govorili da se povećavaju sredstva, ali stvarnost je suprotna. 32% su sredstva smanjena, ribolov je smanjen i u Francuskoj sredstva za 24%. Zašto? Zato što ovaj nov sustav financiranja 100% se zasniva na kompenzaciji troškova koje imaju najudaljenije regije ili krajevi. Taj je kriterij čini se nestao i sada se predlaže da se samo 50% troškova pokriva. Ne znam kojim se kriterijima rukovodila komisija kada je donosila ovu mjeru, ali mislim da je to mjera koja nije dobra jer najudaljeniji krajevi trebaju poseban tretman, odnosno određenu fleksibilnost u skladu s njihovim potrebama. S druge strane, komisija također nije vodila e, računa u svom prijedlogu o mišljenju koje je Europski parlament napravio u odnosu na mogućnost davanja pomoći za osuvremenjivanje tradicionalnih brodova ili flota Dakle, čini mi se da smo se o tome bili dogovorili, ali to ne vidimo u prijedlogu. I još jedan važan element je peticija parlamenta da se razmisli o zasebnom Poseidonu, slično kao što to imamo za, poljoprivredi, za poljoprivredu, dakle Posei ribolov. Radi se i tu o najudaljenijim krajevima, a poglavlje ili odlomak od njima je naprosto nesta iz novog prijedloga ili je raspršen negdje u prijedlogu. Mislim da bismo to trebali jasno definirati, imati poseban odjeljak ili odlomak posvećen najudaljenim krajevima. Osim toga, nužno je napraviti strateški detaljni akcijski plan koji može dati određenu slobodu. Komisija naravno plan može odbaciti ako želi, ali trebamo također imati slobodu dobivanja određenih financijskih sredstava iz proračuna. Evo vam detalja. Članak 9. ima dvije stranice. Dvije stranice uvjeta koje trebate ispuniti. I završit ću predsjedateljice. Postupak da bi se jamčile državne potpore, to postoji u trenutačnom prijedlogu, a to postoji u modelu za poljoprivrede, sad ponovno ovdje nestaje, nestaje u novom prijedlogu. Slično kao i neke druge teme koje trebamo zadržati, ali one su nestale. Eto, to bi bilo sve. Hvala vam. E, Mrs. Briano. Hvala, gospođa Briano. avevo solo una Imam samo jedno vrlo kratko pitanje za komisiju. Doista sam cijenila kad ste rekli da ne smijemo uspoređivati kruške i jabuke. Ali ranije smo spominjali katastrofalne podatke, a to je postotak koji su iskoristile države članice iz ovog fonda. Ali vi nam niste dali trenutačne postotke, već ste dali broj projekata. Lijepo vas molim postotak po državama jer moramo, ako želimo revidirati naš stav, imati usporedive podatke. Dakle, ne uspoređujemo jabuke i kruške, već jabuke i jabuke. Gospođa Aguilera. Sí. Bueno, yo me referir en primer... Hvala. Ja ću dakle reći nešto o proračunu. Radi se o malom fondu ali ono u što čvrsto vjerujem je da novi višegodišnji financijski okvir treba jamčiti za nove politike. Nove politike koje će se provoditi u sektoru obrane, zaštite granica, ali nema opravdanja da se smanjuje novac za poljoprivrednu politiku, kohezijske politike ili barstvene politike. Zato ne mogu se složiti sa predstavnicom komisije koja kaže da je to jedino moguće. Ne, jedino je moguće da se zadrži novac za tradicionalne politike. Ti, te politike trebaju našu pomoć. To je i naprosto i naš prijedlog. 1,3. I na kraju konkretno pitanje za predstavnicu komisije. Članak 17 i 18. 17 se odnosi na konačno završavanje ili smanjivanje aktivnosti gdje ćemo imati financiranje koje neće biti povezano s troškovima. Što to točno znači? Ne znam. Molim vas da mi to objasnite jer mi to zvuči loše. Zvuči mi loše, čini mi se da je to nešto što se neće moći odobriti. Možda griješim, ali čekam objašnjenje. Što je sa člankom 23. Zašto se isključuje akvakultura i zašto nemamo sredstva iz fonda, već samo financijske instrumente? E, molim vas objašnjenje ili argument za to. I na kraju moderniziranje naše flote, o tome je već e, svoju odluku donio parlament. Dakle, moramo pristupiti moderniziranju flote. Mr. Mon. Gospodin Milan Mon. E, smatram da ciljevi koje si je postavila komisija s ovom novom uredbom ide u pravom smjeru. Dakle, jednostavnost, fleksibilnost, mali ribolov, sve je to dobro. E, sve mi se to čini u redu ako to uspijemo ostvariti. I ako razradimo detalje koji će biti sukladni ciljevima. Još, međutim, postoji jedna stvar koju želim napomenuti. Jedno vrijeme, ističe. E, pitam naše paneliste, e, gospođu Aguileru. Čini mi se da fond treba raspolagati nekim instrumentima, financijskim instrumentima koji nisu državna pomoć. Dakle, tu ulazi i inovacija, ulaganje za inovacije. Čak i u tom slučaju čini mi se da trebamo koristiti financijske instrumente koje nisu subvencije. Evo to je moje pitanje. I nadalje samo da mi kažete poglavlje o akvakulturi govori također o kreditima, ali nigdje se ne spominje subvencija, državna pomoć ili nešto slično. Komisiju molim da mi potvrdi jesam to dobro shvatio ili ne. Gospođa Nirjada. Ja ću nastojati ovo skratiti. Kao prvo trebamo biti svjesni da MFF još uvijek nije potpisan i da se brojke mogu promijeniti. Komisija je koristila jedan stari model koji se koristio prije uopće našeg pristupanja Uniji. Tako da mislim da je analiza GDP-a bila optimistična, mora biti realistična. Umjesto da se gura optimizam, koji e, je u redu, ali mora biti popraćen konkretnim brojkama, a ne samo dobrim željama. E, shvaćam da je potrebna veća potpora mladim ribarima. Netko je malo čas postavio pitanje o generacijskoj obnivi, kako privući nove ribare u profesiju i moj odgovor je nikako, zato što za njih nema nikakve budućnosti u profesiji, barem ne u mojoj zemlji. E, moram tu spomenuti situaciju u Irskoj. Radi se o tome da se umjesto ulaganja u mali ribolov e, zapravo sredstva vraćaju i imamo primjerice u Luci ćete imati jedan veliki brod, ali neće biti manjih brodova. Tako da je velika razlika e, između velikih i malih, posebno u zemljama poput Irske. Ja sam se nedavno susrela sa jednim e, malim ribarom, on je samo tri dana lovio ribu i onda je morao koristiti nekakav fond. E, I pitanje je dakle ako ne budu mogli doći do sredstava kako će onda moći čekati šest ili devet mjeseci birokratske procedure da mogu ponovno pokrenuti poslovanje. Mislim da uistinu moramo razmisliti o tome kako e, iznaći poticajne mjere za e, da privučemo dakle ribare, nove ribare u profesiju. Mislim da trebamo uistinu radikalno reformirati e, fond ako želimo pomoći onima kojima kojima su sredstva najpotrebnija, tako da pozdravljam ovakve nove inicijative. Gospodin Santos, hvala. Za početak bih e, želio čestitati na prezentaciji o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Mislim da je ovaj prijedlog kvalitetan, iako postoji prostor za poboljšanja, ali moglo bi se dogoditi i da se pogorša, jer kao što je rekao gospodin Garat, zastupnici sudjeluju u zakonodavnom postupku, tako da ako postoje neki problemi, možda se neki od njih mogu pripisati i zastupnicima. Jedna od stvari e, koju smo ovdje spomenuli jest da mi možemo poboljšati, ali možemo i pogoršati prijedlog. Međutim, ovaj početni prijedlog je kvalitetan. E, da kako e, postavlja se problem kod, sa nedostatkom proračunskih sredstava što se odnosi na sve programe. Vezano uz ovo što je rekao Gabriel Mato o rezovima, želim istaknuti da se isto događa i u poljoprivredi i akvakulturi komisija rekla da je riječ o rezu od 5%, međutim izgleda da je to zapravo rez od 15%. No, o tome se još vodi rasprava. Pitanje e, proračunskih sredstava je kompleksno i teško e, ga je riješiti, kao i neka druga pitanja, poput pitanja sudjelovanja žena u kontekstu pružanja potpore i sredstava EFPR-a. Nadam se da će se to korigirati u sklopu novog mm. EFPR-a. Imamo jedan sjajan primjer, pet članova panela, četiri su žene, predstavnica komisije također žena i Linea predsjeda ovim sastankom, tako da ako se stvari mogu korigirati, e, mislim da žene doprinose toj korekciji. Imam jedno pitanje, odnosno zapravo jedan komentar koji se odnosi na obnovu flota u najudaljenijim regijama. To je bilo ključno pitanje u izvješću na vlastitu inicijativu o upravljanju flotama. Komisija je prepoznala da tu ima posla i rečeno je da su potrebne prilike za obnovu e, flota u najudaljenijim regijama, te da je komisija tako treba inicirati taj proces, ali da možda to mogu pokrenuti i države članice. Mislim da su ravnatelj glavne uprave i komisija prepoznali da treba pružiti prilike za obnovu e, flote u najudaljenijim regijama i to iz javnih sredstava. Također želim nešto reći o simplifikaciji. Znam da sam već prekoračio vrijeme, ali mislim da je to važno, pa mi dopustite da još nešto kažem u nekoliko minuta. Gospodža e, gospođa je govorila o tome da ima sve više birokracije i kako ima dakle sve više tih birokratskih koraka. Pa me zanima e, zapravo što se predlaže kako bi se smanjila, smanjili birokratski zahtjevi i pojednostavnio postupak, posebno kada je riječ o, o najudeljenim regijama. Gospodine Coburn, Vrijeme da se probudite. E, hvala vam, lijepo od vas. Ja sam e, bio zadovoljan zbog činjenice da e, smo da je vlada dobila dakle na glasovanju u parlamentu sa 16 glasova, tako da mislim da gospodin Barnier i ostali trebaju se dobro pripremiti jer smo svi spremni na tvrdi Brexit. Dakle, da se vratimo na ovo ključno pitanje, na našu temu. Riječ je o novcu poreznih obveznika. Ono što sve uvijek brine je vitalni interes onih koji žele trošiti novac poreznih obveznika. Međutim, vanje vas zanimaju interesi samih poreznih obveznika. Dobivaju li oni dovoljnu vrijednost za svoj novac? I to je pitanje koje se, čini mi se, rijetko pitate. Sorry, you're not even in the I, Have I dumbfounded you, man? <laughs> Anymore. I think a stiff drink might help. <laughs> Yeah. Something strong and whiskey Mislim da mi traje jedno žesto kopiće. Gospođa Mira. Eh, le agradezco al, al señor Iaz. Hvala, hvala svima i hvala što smijem govoriti dulje jer je kolega govorio kratko. Jer ako sada govorim o korištenju fondova u ovom razdoblju, ako govorim o svim poteškoćama, administrativnim poteškoćama koje ima ovaj sektor, mislim da se nalazimo pred jedinstvenom prilikom, a to je da naučimo iz naših prošlih grešaka kako bismo vidjeli ono što nam je važno, a to je da se ne smijemo veseliti smanjenju sredstava iz fonda ili za fond. Ne mhm. znam kako izračunavamo stvari, ali mislim da je smanjenje i to smanjenje od 5%. Podsjećam istovremeno da imamo i problem plaćanja duga od strane država članica. Nemamo sufinanciranja, nemamo mogućnosti sufinanciranja u mnogim članicama. Takva je sada situacija. To pogađa i moju zemlju. Nema sufinanciranja i zato se ne mogu koristiti fondovi e, ili stvarati novi programi. To je i ustvrdio revizorski sud. Danas smo ujutro govorili o novim prijedlozima. Mislim da bismo trebali uzeti u obzir i ovaj element za budućnost Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Dakle, prijedlozi trebaju biti realni. E, na primjer, kada govorimo o malom e, ribolovu, tu smo čuli neke prijedloge koje nisu ostvarili, ostvarivi e, u odnosu na veličinu flore ili na primjer zamjena motora. Ako sada promjena motora nešto što nam nameće komisija je nešto što ima utjecaj i na ribolov i na sigurnost. Pa budimo realni, pogledajmo kako, e, kako funkcionira cijeli sektor. Uzmimo u obzir da e, u novom e, proračunskom razdoblju, u novom razdoblju za novi fond, ne bismo trebali promicati projekte kako bismo naprosto zadovoljili zahtjev za takozvanim plavim rastom, blue growth. Kolega Galjego je e, napravila odličan posao u Galiciji. I na kraju uloga žena. Uloga žena je ključna, pogotovo u sektorima koji su e, postali e, ženski sektori. To su sektori koji su povezani sa plodovima mora, sa pakiranjem i tako dalje. Dakle, to su poslovi gdje postoji takozvana negativna konkurencija jer jednostavno nema mladih. Trošit ću više vremena, to su činili moji kolege. Što se tiče sljedivosti, oznaka izvornosti. To je problem za neke proizvode iz Galicije, a to je problem i za ribolovne proizvode, odnosno rezultate, što je iznimno važno za dodanu vrijednost gospodin Kuna. Hvala lijepa, ja ću biti vrlo kratak. Slažem se sa svima koji tvrde da se radi o nevjerojatnom birokratskom naporu da dobijete nekakva sredstva iz ovog fonda. I to je istina. Prije puno godina imali smo zahtjeve iz europskog proračuna za dodjelu novca za e, ribolov. Prvi puta je to bilo 96. godine. Morali ste 30 stranica pročitati, a sada 30 stranica morate pročitati ili čak ispuniti. Idemo pritisnuti gumb reset i onda to pojednostavniti, a na sve to još i dodajemo rezultate Europskog revizijskog suda, domaćeg revizijskog suda i sl. Pa to je ogroman problem i to stvarno trebamo riješiti i jasno reći ono što je istina. Što imamo manje sredstava iskorištenih iz ovog fonda, to više sredstava ide natrag u nacionalne proračune i to trebamo spriječiti. Idemo zajedno učiniti stvar koja ćemo na tri stranice jednako jednostavno definirati i što će svi jednostavni moći pročitati ili ispuniti ako je to upitnik. Evropska unija i država <laughs> treba imati povjerenje u svoje građane, inače je stvarno kraj. Hvala lijepo, to bi bilo sve od zastupnika. Sada riječ ima ponovo gospođa Koreja koja će odgovoriti na sva pitanja i vjerujem da ćete nam dati prave odgovore. Hvala i vama na ukazanom povjerenju. Ja ću nastojati govoriti vrlo kratko, koliko god je to moguće. Da, imate oko tri minute. Ići ću onda redom kojim su postavljena pitanja. Što se tiče operacija koje se odnosne na veću transparentnost, gospođa Rodos je postavila to pitanje. Mi smo ovdje predvidjeli financijska sredstva u iznosu od 100%. Riječ je o aktivnostima koje imaju za svrhu pomoći državama članicama u provedbi obveze iskrca. To obuhvaća, na primjer, razvoj i provedbu transparentnih sustava za razmjenu informacija o ribolovnim e, prilikama među državama članicama i mi namjeravamo to podržati u iznosu od 100%. Zatim, gospođa Rodas je postavila pitanje o tome kako ćemo e, primjenjivati novu prestanak, odnosno obustavu, e, privremenu obustavu ribolova. Ovom novom mjerom namjeravamo dati naknadu ribarima za prestanak e, obavljanja djelatnosti koji nije bio predviđen, dakle koji je rezultat nekih nepredviđenih okolnosti koje mogu biti različite, primjerice zbog e, provedbe nekih e, mjera očuvanja kao što je predviđeno u planu za Baltičko more. Tako da upravo e, te mjere su upravo kompenzacijske prirode. Što se tiče proračunskih rezova, mislim da je to bilo pitanje nekolicine uvaženih kolega, poput gospodina Mato, gospođe Mirande. Nitko ne tvrdi da je rez od 5% postignuće. Mi bismo svi radije kada ne bismo to morali smanjiti za 5%, nego kada bismo mogli povećati sredstva. No, mi moramo uspostaviti balans između različitih e, prioriteta, dakle koji su međusobno konkurenciji i morali smo osigurati određenu stabilnost financiranja državama članicama i industriji. Tako da e, mi smatramo da je ovo jedan e, uravnotežen ishod, vjerojatno nije idealan, ali je uravnotežen. Kada je riječ o brojkama e, u vezano uz provedbu sadašnjeg EMFF-a, situacija je vrlo kompleksna. Neke brojke odražavaju stanje provedbe na terenu i to je ono što sam vam ja nastojala predočiti. Dakle, to, trenutno je to, na, trenutno ta stopa iznosi 21% fonda. Nakon tri pune godine provedbe, dakle 2015., 2016. i 2017. riječ je o provedbi na samom terenu. Ako me pitate koliko je sredstava komisija isplatila državama članicama, s obzirom na dugo trajanje postupka, čitav proces traje neko vrijeme. Što se tiče samih isplata, mi smo isplatili oko 4,5% sredstava iz fonda, međutim to je sasvim normalno s obzirom da još uvijek finaliziramo e, prethodno razdoblje, e, dakle 2013-2014 godinu. Ispričavam se e, za razdoblje od 2007. do 2013. godine, tako da to zapravo samo po sebi nije ništa novo. Gospodin Mato je pitao zašto e, dajemo prednost malom ribolovu. Mi ne tvrdimo da je taj mali ribolov održiviji od ostatka flote, nego smatramo da kroz tu potporu e, vidimo da se e, generira više radnih mjesta i da se podržava jedan segment flote koji izravno utječe na obalno stanovništvo, tako da je tu veći intenzitet potpora nego u drugim segmentima. Nastojat ću što brže. Gospođa Aguilera je postavila jedno pitanje. Slažem se da nacionalne doprinose treba povećati i doista to je nešto što parlament može predložiti. Komisija je svoj prijedlog utemeljila na sve ukupnoj gornjoj granici koja je definirana komunikacijom o e, MFF-u 2. svibnja. E, pitali ste također zašto smo uključili e, mjeru trajne obustave ribolova i kako se to primjenjuje na novi fond. E, dakle, ta ideja uvrštavanja stalne obustave aktivnosti e, e, ima za cilj da se to poveže sa mjerama očuvanja te da se, pove, da se poveže sa načelom plaća isplate prema postignutim rezultatima. Dakle, da ćemo E, vršiti isplate državama članicama ovisno o tome koliko su kapaciteta smanjili u relevantnom segmentu flote. I to je zapravo sastavni dio opće simplifikacije. Vidim da sada već govorim gotovo šest minuta. Mogu nastaviti ako želite ili vam mogu dostaviti informacije u pisanom obliku. Da imat ćemo još e, jednu razmjenu mišljenja na ovu temu. Ovo je tek prvi krug. Gospođo predsjedateljice, samo za jedan trenutak vas molim za malo strpljenja. Nekoliko zastupnika me pitalo o akvakulturi i prerađivačkoj industriji i namjeravamo li ulagati u to samo putem financijskih instrumenata. Odgovor je da, to je ono što trenutno stoji u prijedlogu, a razlog za to je sljedeći. E, sukladno našim informacijama to su sektori koji su profitabilni, tako da nemamo e, zapravo problema s tržištem, a da kako moramo paziti kako trošimo javni novac i iz tog razloga predlažemo da se u ovaj sektor e, investira samo putem financijskih instrumenata. Hvala vam i želim samo još jedan spomenuti da ćete dobiti još više vremena. Pa da, Mm, vi ste ovdje rekli da većina ljudi traži povećanje od 100%, to sigurno nije točno. Hvala vam, e, hvala svima na sudjelovanju u razmjeni mišljenja i zahvaljujem komisiji koja je detaljno odgovorila na naša pitanja. Mi ćemo sada zaključiti ovu temu i e, nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. A to je 12. točka dnevnog reda, razmjena gledišta o bijeloj knjizi Ujedinjene kraljevine o Brexitu, sektor ribarstva. Na sastanku 15. E, svibnja koordinatori su se dogovorili da održe razmjenu mišljenja o Brexitu i ribarstvu nakon objave neformalnog e, nacrta bijele knjige od strane DEFRE, to je Ministarstvo za zaštitu okoliša, hranu i ruralna pitanja koja se bavi budućnošću ribolova u Ujedinjenoj kraljevini. Podsjećam da je ovo nacrt e, bijele knjige koji je procurio u e, medije u svibnju, tako da nema nikakvu formalnu težinu, ali smo ipak odlučili organizirati raspravu o tome danas. E, dakle, nemamo nikakve naznake o tome da će britanska vlada objaviti formalni dokument o svojem budućem stajalištu o ribarstvu, niti imamo bilo kakve naznake o budućim pregovorima u tom području, tako da ću prije svega dati riječ e, koordinatoru iz kluba socijalista, gospodinu Santosu. Vi ste bili osoba koja je zatražila da se održi ova rasprava, pa nam možda možete reći koji biste dio ovoga teksta htjeli naglasiti i koje su, kako vi gledate na ovaj nacrt e, dokumenta koji nema formalni status. Mislim da je to važno naglasiti. And please some silence in the room. Ljubazno vas molim da se stišate u dvorani. Obrigado, eh, Linnea. Eh, de facto, quando esse Hvala vam lijepa. Kada je taj dokument objavljen, znali smo da je izrađen, međutim on naglašava po mom mišljenju činjenicu da neovisno o tome što Ujedinjena kraljevina odlazi iz Europske unije, njihovo upravljanje ribarstvom neće se razlikovati od zajedničke ribarstvene politike. Pravni okvir koji se ovdje razvio, razvio se e, i u Velikoj Britaniji dok je ona bila u sklopu e, Europske unije. Dakle, to su ista načela, imamo najveći održivi e, prinos, obvezu iskrcavanja, ribolovni napor i tako dalje. Unutar ovog dokumenta, međutim, ima nekih važnih elemenata koji će biti važni i tijekom pregovora o Brexitu a to je pristup Ujedinjene kraljevine vozdama Europske unije i obratno, zatim pristup tržištu Europske unije za Ujedinjenu kraljevinu. Svrha politike upravljanja ribarstvom Ujedinjene kraljevine ostati će ista kao što je i svrha upravljanja ribarstvom Europske unije. Dakle, svi pripadamo u istim međunarodnim organizacijama. Velika Britanija, odnosno Ujedinjena kraljevina, nastavit će biti članica tih organizacija. A naravno i ista znanstvena načela i dalje će se primjenjivati. Ciljevi politike upravljanja ribarstvom i dalje će ostati isti i na jednoj i na drugoj strani, no ono što će biti ključno pitanje je pristup vodama. Pristup vodama Ujedinjene kraljevine važan je za Europsku uniju, a tržište Europske unije ključno je za Ujedinjenu kraljevinu. S tog gledišta Brexit se zapravo ne bi niti trebao dogoditi. Mislim da će on za Ujedinjenu kraljevinu predstavljati gubitak, ali do njega će vjerojatno doći. Kada je riječ o ribarstvu, trebali bismo postići održivi i u smislu gospodarstva i u smislu financija i u smislu biologije i zaštite staništa održivi dogovor na temelju činjenice da smo međusobno ovisni. Nadam se da će to biti jedan skladan razvod jer to žele i znanstvenici i građani. Od uvijek smo imali jako dobre odnose i nadam se da u području ribarstva unatoč pitanja tržišta koje bi moglo zagaditi, da tako kažem, čitav ovaj proces. Nadam se da ćemo uspjeti iznjedriti rješenja od koje će jedna i druga strana imati koristi. Uh, Hvala vam lijepo. Uh, dakle, uz rezervu da je ovo samo nacrt, želim samo reći da je ovdje najznačajnije što se vidi kakva su obećanja dali e, i građanima i ribarima oni koji su se zalagali za odlazak iz Europske unije u Velikoj Britaniji i koji su sada čak i ministri u britanskoj vladi, a ta obećanja neće moći ispuniti. Dakle, obećali su da će britanski ribari moći uzeti veći dio ulova i da će moći nastaviti izvoziti u ostatak Europe. E, niti jedno, niti drugo neće se dogoditi ili barem ne u, ni u kojoj značajnoj mjeri. Što se tiče velikog povećanja britanskog udjela u ulovu i načinu na koji se njime upravlja, Bijela knjiga prepoznaje je da i dalje moramo zajednički upravljati stokovima i da postoji pravna obveza da se to čini i tu stoji radit ćemo s Europskom unijom i Norveškom na kako ovdje stoji ažuriranju načela relativne stabilnosti. Dakle, prepoznaje se načelo relativne stabilnosti kao načelu na temelju na kojem se temelji ribarstvo u svim proteklim godinama i kaže kako je Britanija spremna pregovarati o prilagodbi tog načela. Ovdje također stoji da će Britanija nastaviti koristiti e, ista, iste znanstvene preporuke kao i do sada. Ricardo je to već spomenuo da će poštivati sporazume o zaštiti e, prirode i bioraznolikosti također da će poštivati zajedničke rfmo i čak i piše da će Britanija zadržati relevantne e, propise Europske unije vezano upravljanju e, ribarstvom u onom dijelu u kojem se to odnosi na upravljanje pomorskim okolišem odnosno morskim okolišem. Dakle, e, tu su stvari poprilično različite od onoga što su neki tvrdili tijekom kampanje uoči referenduma. S druge pak strane tvrdili su da će nastaviti prodavati ribu u Europskoj uniji kao i do sada. Međutim, politika Velike Britanije, e, njezine vlade, jest takva da Britanija odlazi ne samo iz Europske unije, nego iz jedinstvenog tržišta i iz carinske unije, što će značajno utjecati na izvoz ribe iz Ujedinjene kraljevine, a nemojmo zaboraviti da 80% ribe koja se iskrca u Britaniji se izvozi uglavnom u Europsku uniju. Naravno, tu bi se e, moglo dogoditi čak i uz nultu stopu e, carinskih davanja da e, uvelike poraste broj birokratskih zahtjeva, papirologije, sanitarnih i fitosanitarnih zahtjeva s obzirom da će Britanija istupiti iz carinske unije. A naravno tu sad postoji i pitanje E, reakcije preostalog dijela Europe, a to je što bi se sve moglo dogoditi ako e, vlada Velike Britanije odluči unilateralno promijeniti svoju odluku vezanu uz stokove, odnosno vezanu uz udio u ulovu. Zatim ovdje se spominje potpora suvremenim tehnologijama, pa se pitamo e, govorimo li ovdje zapravo o ribolovu električnim impulsima. E, Također, čak i u slučaju Irske postavlja se pitanje kakav bi utjecaj takvih odluka mogao biti na e, Sjevernu Irsku i taj dio pregovora s Brexitom. Evo tu ću stati iako ima još tema, ali vrijeme mi je isteklo. Hvala vam lijepa, gospođa Nirjav. Hvala vam lijepa, gospodin Korbet je zapravo e, rekao veliku većinu onoga što sam ja htjela reći. Samo želim naglasiti da čak i u slučaju u kojem e, Britanija nastavlja primjenjivati ista pravila, moramo znati da najveći dio e, flote zapravo radi e, ulov za izvoz u Britaniji u ovom trenutku. Kad je riječ o mogućnosti korištenja električnih impulsa, to iznimno zabrinjava naše ribare u Irskoj. Mi imamo najmanju kvotu iako raspolažemo sa 20% e, voda, a sada će ova e, vozila iz, e, oprostite, ova plovila iz Britanije dolaziti u naše vode kako bi nadoknadila svoj ulov. Zato mislim da je važno da vodimo ovu raspravu. Ova rasprava mora se stalno voditi. Ovo je tek nacrt bijele knjige, dakle ovo još nije zacrtano u kamenu no e, znamo da bi se kvote nakon Brexita mogle drugčije raspodijeliti, ali e, pitanje e, je koliko će izgubiti ribari u obični ribari u Britaniji. Ja mislim da je njima naprosto prodan rog i to je to. Dakle, u svakom slučaju Theresa May je e, svakako rekla da želi izaći iz carinske unije i iz zajedničke ribarske politike. Brine me to što imamo veoma malo dokumenata e, koje izlaze iz parlamenta, a vezano uz to kako ćemo se sa svim ovim problemima nositi u budućnosti. Ja mislim da mi kao odbor PEŠ uvelike moramo razmatrati ta pitanja. Dakle, kad gledamo e, kontrolu granica, granicu s Irskom, dakle tu e, ovakva politika će imati negativan učinak na sve to. Hvala vam lijepo, gospođa Rodus. Hvala. Ja ću se priključiti Richardu, ali gospodin Coburn je ovdje u dvorani, pa bi bilo dobro da on to sve ipak još jednom čuje. E, Znam da se radi o neslužbenom dokumentu, ali moram reći da se doista veselim da Britanci žele prihvatiti i ostati u zajedničkim okvirima. Mislim da to daje dodanu pravnu sigurnost za sve dionike i da će to na neki način spriječiti nedostatke u pravilima. Drago mi je da ostaju u MSI-u, da zadržavaju sva tijela i obvezu iskrcavanja. Jasno je, međutim, da postoje i neke kritične točke. Velika Britanija želi povećati kvote za izlov u vlastitim vodama, a vremeno želi zadržati izvoz na naša tržišta. Ne znam kako će to funkcionirati. Možda će nam to naš kolega moći objasniti. Ne znam njegovo ime, ali on ne zna ni moje. Eto pa neka nam on objasni kako će to funkcionirati. I još jedna stvar kod bijele knjige je naprosto taj oprezni jezik. Oprezno je sve jako formulirano kada se govori o nadležnostima. E, možemo li stvarno provesti ono što piše u dokumentu? Jer izgleda da središnja vlast može govoriti samo u ime engleske pa ćemo vidjeti što će druge regije reći. Mislim da će uslijediti još vrlo zanimljive i napete rasprave. Ali evo, ja sam sada postala ponešto optimistična jer mislim da još nismo čuli zadnju o Brexitu. Možda još postoji nade Nadam se, postoji još jako puno mudrih, pametnih Britanaca koji će shvatiti da su, da su ih lagali, jako, jako lagali u prošlosti. Ali vjerujem da ćemo sada odmah čuti suprotne argumente. Hvala vam. Madam Chair. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Prije svega s pravom ste istakli da ova bijela knjiga ni, nema pravni temelj niti pravnu težinu, pa mene zapravo iznenađuje e, da e, uopće o tome raspravljamo. To nisu niti službeno usvojili ministri britanske vlade, to je samo procurilo negdje. Jedan od kolega istakao je da su ovi ove e, formulacije pomno sročene, no većina formulacija u službenim dokumentima bude pomno sročena, dakle mislim da to nema nikakvu težinu. Drago mi je vidjeti da vlada Velike Britanije ovdje navodi da će nastaviti primjenjivati načela najvišeg održivog prinosa i da će nastaviti koristiti najbolje moguće znanstvene preporuke kad bude donosila odluke o ribarstvenoj politici. Moramo se prisjetiti da je Britanija imala veliku ulogu u razvoju europske ribarstvene politike E, u proteklom razdoblju i nadam se da ju nećemo jednostavno izbrisati iz povijesti, da ćemo nastaviti priznavati doprinos koji nam je dala Ujedinjena kraljevina. Međutim, moram reći kako ne vidim nikakav problem s time da zadržimo okvir kakav je on sada a da pritome u njega ugradimo i neke promjene. to što smo zajednički došli do nekih e, povijesnih uspjeha, to znači da sada možemo iskoristiti međunarodne okvire za daljnju suradnju sa Ujedinjenom kraljevinom. Jer to je realnost. E, Ujedinjena kraljevina izlazi iz Europske unije, izlazi iz zajedničke ribarske politike i moramo vidjeti kako ćemo sada graditi daljnji E, odnos. Na osmoj stranici drago mi je što se ovdje spominju pregovori s Europskom unijom i drugim obalnim državama, ispunjavanje međunarodnih e, e, zahtjeva i tako dalje. No što se tiče Ujedinjene kraljevine, ali i Škotske, dobro je vidjeti da vlada Ujedinjene kraljevine pokušava ponovno naglasiti svoju namjeru da izađe iz zajedničke e, ribarstvene politike jer za to su ljudi i glasovali. E, dakle, kao nezavisna obalna država ujedinjena e, kraljevina sigurno će omogućiti pristup vodama, ali na način na koji će koristi od toga imati britanski ribari. U svakom slučaju pozivam vladu da se izgradi novi britanski okvir za e, upravljanje e, ribarstvom. Govorimo ovdje o tome da se daljnji sporazumi trebaju izgraditi na temelju novih i e, suvremenih raspodjela kvota. Mislim da je iznimno ključno da nastavimo i dalje dobro surađivati i Ujedinjena kraljevina e, sa e, Europskom unijom i sa e, upravama svojih zasebnih dijelova. Ja se slažem s onima koji su rekli da je Gospodine Milan Mon. Čini mi se da se radi o projektu koji još nije došao do svoje definitivne faze. Budućnost podjele voda, zajedničkih voda, mislim da je to nešto što ostaje i to je pozitivno. Ali u ovom tekstu se dosta inzistira na neravnoteži jer britanska strana inzistira da evropske ribarice izlove 750 tona, a e, britanske 100 tisuća tona. Dakle, čini mi se da se radi o e, nesrazmjeru. S druge strane, naglašava se da će Ujedinjena kraljevina napustiti relativnu stabilnost, da će se pregovarati o kvotama i o tome što će se loviti recipročno u vodama. A od 64. godine pet država članica govorile su o napuštanju zajedničke politike, a meni se čini da će to tek stupiti na snagu od 2019. A pregovori još nisu počeli oko ribolovnih politika. Dakle, i za Ujedinjenu kraljevinu i za Evropsku uniju iznimno je važno što je Vijeće Europe zadržalo e, recipročan pristup resursima i vodama i to je ključno za buduću europsku perspektivu. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, po meni trebalo bi smanjiti, ne u potpunosti ukinuti, ali smanjiti, smanjiti izlov koju e, može europska flota izloviti u britanskim vodama. S druge strane, E, kao što se to često događa u Velikoj Britaniji, priznaje se važnost europskom tržištu jer ne smijemo zaboraviti da oni izvoze dvije trećine svog ulova kod nas ili prema e, Uniji. E, odluka o Brexitu po meni je loša odluka, ali moramo ju provesti i braniti naše, a i interese drugih. Hvala vam. Hvala vam lijepo, podpredsjednice. Ja sam već dugo vremena član ovoga odbora i ovo je prvi puta da je na ovaj način e, predstavljen dokument za raspravu, dokument koji nema nikakvu formalnu snagu. Dakle, nema formalnu snagu, iako možda ima neku drugu vrijednost, no kao što znamo, britanska vlada u pregovorima još nije zauzela službeno stajalište o mnogim od ovih pitanja koja se spominju u ovoj bijeloj knjizi i u popratnom dokumentu koji sadrži neka velika obećanja dana ribarskoj zajednici. E, preuzet ćemo ponovno kontrolu nad našim vodama, dakle biti će pod našom kontrolom i na korist ribarima Ujedinjene kraljevine. No, ovo je dokument koji nema nikakvu formalnu vrijednost i e, na različite načine se ovdje zapravo možda spominje da to nije možda održiv e, cilj i da su mnoge poruke uoči referenduma zapravo bile zavoravajuće. Prošle su dvije godine od referenduma, a ova iznimno važna tema osobno, osobito za moju naciju, za Škotsku u kojoj je ribarstvo iznimno važno, e, još uvijek ne znamo koja je službena pozicija britanske vlade u odnosu na ovu važnu politiku, dakle ribarsku e, politiku vidjet ćemo hoće li se sporazum uopće o tome postići. Bilo je korisno da zastupnici govore o zajedničkom interesu, jer doista postoji zajednički interes u ovom području kao i u nekim drugim područjima i mogu se samo nadati da će se uspjeti postići sporazum između sada i isteka roka. No neki dijelovi ovoga dokumenta sugeriraju da su provedene rasprave e, sa vlastima e, Škotske, Irske i Velsa, što nije istina. Dakle, mnoge stvari e, nisu dogovorene. Čini se da e, vlada Ujedinjene kraljevine ima problema sama sa sobom dogovoriti neke stvari. U svakom slučaju e, naše e, regionalne vlasti imaju nadležnost nad ovim područjem i to je također jedno domaće e, pitanje. Čini se da e, vlada Ujedinjene kraljevine nastoji iskoristiti Brexit da zapravo e, vrati određene ovlasti na sebe sa razine na decentralizirane vlasti. Znamo da u Sjevernoj Irskoj zapravo ne postoji vlada, velška vlada je posustala pred zahtjevima e, vlade Ujedinjene kraljevine, a škotsku vladu je vlada Ujedinjene kraljevine tužila zato što su e, zahtijevali da se poštuju e, njihova decentralizirana prava i ovlasti i područje ribarstva je jedno od tih područja. Dakle, o tome se nedavno raspravljalo u Strasburu kad smo razgovarali o planu za upravljanje Sjevernog mora. Nakon Brexita većina stokova u Sjevernom moru biti će zajednički stokovi e, u međunarodnim vodama i zbog toga je osobito važno da Škotska, koja je značajna ribolovna nacija u Sjevernom moru, bude uključena u te pregovore e, kao takva, a ne da nam vlada Ujedinjene kraljevine govori što trebamo učiniti. Mogu vas zamoliti da završite? Hvala, gospodin Flak. Hvala vam lijepa. Pokušajmo postići neki sporazum o ovome. Kad pogledam ovaj dokument pomislio bih da će svi biti zadovoljni što Britanija tako snažno se obvezuje da će nastaviti raditi na temelju stvarnih znanstvenih e, preporuka i da će raditi na održivom ribarstvu. Dakle, e, velike vlasti su predane decentraliziranoj razini i iznimno me iznenađuje da kolega iz Škotske ne zna da postoji zajednički ministarski odbor u kojem sudjeluju sve decentralizirane vlade iz e, Ujedinjene kraljevine. Čudi me da vi to ne znate. Također, mislim da se svi možemo složiti sa raspodjelom dijelom e, ribolovnih e, mogućnosti. E, dakle, treba ih ponovno rasporediti jer one sada nisu ažurirane. Flota Ujedinjene kraljevine lovi samo oko stotinu tisuća tona u vodama Europske unije, a flota Europske unije lovi oko 750 tisuća tona eh, ribe u vodama Ujedinjene kraljevine. Dakle, to nikako nije uravnoteženo. U interesu nam je da se na održivi način upravlja stokovima i to na temelju znanstvenih preporuka. Također, s dužnim poštovanjem želim podsjetiti gospodina Korbe i bilo koga drugoga koga to zanima da je vođa laborističke stranke e, također izjavio kako želi otići iz carinske unije. Dakle, gospodin Korben bi se možda morao upoznati sa službenom politikom laborističke stranke. E, on je izrekao vi tvrdite da je rekao da želi ostati u Europskoj uniji i u e, zajedničkom tržištu. Vi kažete da je to službena politika laborističke stranke. Dame i gospodo, ponovit ću još jednom da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Ovo su pregovori. Mi sada raspravljamo o dokumentu koji je iscurio, E, ovaj nacrt će se još možda mnogo puta mijenjati dok ne postane javno objavljeni dokument. Ja zapravo mislim da gubimo vrijeme ovom raspravom, pa ću zato sada prekinuti govoriti. Hvala. Hvala lijepa u 6.30 ćemo prekinuti s radom jer prevoditelji tada odlaze. Gospodine Korbin, vi ste posljednji koji ćete govoriti o ovoj temi i onda idemo na sljedeću temu našeg dnevnog reda, to je strategija za plastiku. Hvala vam lijepa što ste ljubazni kao i uvijek. Počet ću od gospodina Artenua, moj dragi prijatelj s kojim se ni o čemu ne slažujem. Vi ste E, dio Skotske nacionalne stranke koji želite Europskoj uniji predati škotsko ribarstvo. Vi niste nacionalistička stranka, vi ste europska stranka. To su sve totalne gluposti. Gospodin e, Santos i gospodin Corbett, e, vama želim reći da postoji načelo britanske politike i slobode. Niti jedan parlament ne može obvezati svog nasljednika. Dakle, nas ne obvezuje tumačenje Europske unije o tome što smo e, zajednički radili u proteklih stotinu godina. Što se tiče premijer Velike koja trenutačno pregovara o Brexitu. Ona neće e, preživjeti Brexit, no kao što sam već rekao, niti jedan britanski parlament ne može obvezati svog nasljednika. Gospodin Corbett, e, kaže da e, će britanski ribari biti razočarani, odnosno da su izigrani, a to više govori o njemu nego o bilo, čemu, bilo kome drugom. Želim samo reći da naš e, gornji dom e, nije izabrano tijelo, to je tijelo koje revidira, pregledava propise, tamo dolazite nekim zaslugama ili time što ste si dobri s premijerom. E, ali na, jednako tako to se vas ne tiče i vi se u to ne biste htjeli, e, trebali miješati kao što se mi ne miješamo u pitanja vezana uz Kataloniju. To vam se sigurno ne bi dopalo. Ovaj dokument je dokument britanske vlade to je dokument za razmišljanje, to nije zakon. E, kao što sam već rekao, niti jedan parlament ne može obvezati svog nasljednika. On samo pokazuje namjeru e, u kojem smjeru će se raditi zakonodavstvo i mi želimo preuzeti kontrolu nad našim vodama. Da, e, ako stvari ostanu ovakve kako tu piše, to znači da se u toj politici ide u dobrom smjeru. Moja poruka vama je klonite se naših voda, došlo je vrijeme da nam prestanete govoriti što da radimo u svojem ribolovnom području. Vrijeme je za pravične, ravnopravne pregovore s name, a ne na način na koji to predviđa gospodin Verhofstadt. On se ponaša kao prema neprijatelju neprijateljima i to odbija naše građane. Vi više toga prodajete nama nego mi vama i vama je u interesu da imamo dobre trgovinske odnose. A što se tiče toga želite li našu ribu u svojoj paelji na jugu Španjolske. Mnogo te ribe dolazi iz Škotske pa bi vam bilo bolje da se družimo i dalje. Inače će biti doista jadno ići na odmor u Španjolskoj. Hvala. Hvala i time smo zaključili ovu točku dnevnog reda. Sada nam još preostaje razmjena mišljenja o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. 5. lipnja komisija je usvojila zakonodavni prijedlog o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Molim vas kolege, molim vas za tišinu ako izlazite iz dvorane. To je dobio eh, Envi kao nadležni odbor. Međutim, zbog nekih ribarstvenih e, aspekata mi smo dobili mišljenje. Renata Brijano iz SID-a je imenovana izvjestiteljicom za mišljenje. Sada će riječ dobiti gospodin Skali, predstavnik komisije koji će ukratko predstaviti ovaj dosje, a nakon toga će riječ dobiti gospođa Brijano. To je otprilike onoliko vremena koliko imamo danas na raspolaganju, što znači da će biti kratko, ali imat ćemo vremena na sljedećem sastanku odbora. Hvala vam predsjedateljice. Dakle, ovo će biti jedna dvojna konferencija e, glavne uprave za okoliš koju predstavljam ja i glavne uprave Mare koji predstavlja kolega. Ja ću e, održati kratko izlaganje i uglavnom ću se usmjeriti na to što je e, nagnalo komisiju da reagira e, na temelju praćanja rijeka i voda u kontekstu okvirne strategije za pomorstvo, mi smo e, uzeli uzorke na europskim plažama i ustanovili smo da više od 70% e, dakle otpada na europskim plažama proizlazi od plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu i e, ribolovnog, ribolovnih alata. Tako da smo definirali neke proizvode koji će biti zapravo glavni cilj ove direktive. I što se tiče mjera, imamo ograničenja e, stavljena na tržište i isto tako ciljeve koji se tiču smanjenja konzumacije, za stavljena na tržište, pravila o dizajniranju proizvoda, proširenje odgovornosti za proizvodnju, pravila za odvojeno prikupljanje i isto tako e, osvješćivanje. Mislim da ovom direktivom nastojimo predložiti razmjerne mjere, dakle koje su razmjerne učinku i samim karakteristikama proizvoda koje su obuhvaćene njome. To je odraz za trenutne situacije, tako da smo tu obuhvatili i jedan element podastiranja dokaza nakon pet godina stupanja na snagu komisija će podnijeti izvješće koje će se baviti između ostalih revizijom plastičnih predmeta za pa, jednokratnu upotrebu koji se trenutno obuhvaćeni direktivom, da vidimo možemo li e, smanjiti kvantitativne ciljeve za smanjenje konzumacije određenih vrsta ambalaže i treba li ukinuti neke zabrane stavljene na tržište e, ako je riječ o e, dakle plastici koja je biološki razgradiva u morskom okruženju. Ovdje imamo dva dijela predloga. Jedan se odnosi na plastične predmete za jednokratnu upotrebu, dakle to su različite šalice, dakle plastične boce, vrećice i slično. Logika je sljedeća, e, Dakle, isto tako imam jedan dio koji se odnosi na izgubljene ili odbačene ribolovne alate e, na koje se primjenjuju specifična pravila. Što se tiče ovoga odbora, mislim da je to vjerojatno za vas zanimljivije, tako da ću sada predati riječ kolegi iz glavne uprave Mare. Hvala vam predsjedateljice, uvaženi kolege, zastupnici. Ja ću e, uistinu skratiti svoje izlaganje, dodat ću samo dva komentara. Prije svega, prijedlog e, komisije što se tiče ribolovnih alata definira e, dakle proširenje odgovornosti proizvođača što znači da se uspostavi sustav recikliranja za ribolovni alat koji se uglavnom proizvodi od plastike u ovom sadašnjem trenutku. To znači da će ribolovni alat ući u e, cirkularno gospodarstvo, dakle u taj ciklus. E, to ima e, smisla iz perspektive gospodarenja otpadom, ali i u gospodarskom smislu jer će se na taj način stvoriti tržište za reciklirani ribolovni alat. Mislim da je za ovaj odbor važno da se to sagleda u kontekstu određenog broja predloženih mjera koje ćete na ovaj ili onaj način trebati razmotriti u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Jedan je prijedlog komisije za novu uredbu o kontroli ribarstva koja će biti e, upućena izravno ribarima. Dakle, to nije tema za današnju raspravu. Kao što znate, tu se e, nalaze neki prijedlozi za e, vraćanje izgubljenog ribolovnog alata Drugi je prijedlog za reviziju e, dakle direktive o e, lučkim, lučkoj infrastrukturi. Prije nekoliko tjedana smo predstavili tu direktivu. Taj prijedlog predlaže uvođenje e, jednog paušalne, paušalne naknade kako se ne bi sankcionirali oni koji vraćaju svoju svoj plastični otpad, tako da se naknade neće više definirati prema kvantitetu. I ovaj prijedlog koji je upućen proizvođačima e, plastičnog, e, plastičnih ribolovnih alata. Dakle, ovo je zapravo usmjereno na proizvođače. Mi se nadamo da će se na taj način uspostaviti jedan ciklus recikliranja tih ribolovnih alata. Da kako e, to znači da će proizvođači se smatrati odgovornima za to i to bi moglo dati stvoriti neke financijske pogodnosti onima koji bi neće morali plaćati više naknade. Svi znamo da ribari već u određenoj mjeri doprinose rješavanju ovoga problema. Postoje određeni, određene scheme kao i ona koja se financira iz EFPR-a. Druge e, se podržavaju iz lokalnih inicijativa. Dakle, to su inicijative e, čija je svrha prikupljanje otpada, uključujući i e, plastični otpad. E, da kako nadamo se da će se te mjere nastaviti primjenjivati i nadamo se da će ih Europska unija nastaviti podržavati kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Hvala. Sada riječ ima izvjestiteljica. Gospođa Brijano, izvolite, možete održati svoje izlaganje. Hvala lijepa predsjedateljici i hvala komisiji na izlaganju ove direktive o smanjenju utjecaja plastičnih proizvoda na okoliš, na pomorski okoliš. To je u skladu sa politikom kružnog gospodarstva i dio je strategije o plastici. Mislim da se svi slažemo da apsolutno trebamo reagirati smanjenjem korištenja e, jednokratne plastike i plastičnih ribolovnih alata. Reći ću nekoliko riječi o odgovornosti proizvođača ribolovnih alata ili mreža. Trebamo e, shvatiti tko su ti proizvođači, gdje se nalaze ne znam jeste li ih vi možda saslušali ili, ili identificirali. Jer ovaj dosje uključuje također i ribare. neki ribolovni alati su plastični, ali e, ribari su prije svega žrtve plastičnog otpada koji se e, hvata u njihovim e, mrežama i mi moramo rješavati zbrinjavanje tog otpada. Mi se moramo baviti cijelom direktivom zato što bismo voljeli da se u more odbacuje manje plastičnog otpada. Ja u ovom trenutku imam dva problema s vašim prijedlogom. Prvo, ako sam dobro shvatila, vi ćete zabraniti korištenje jednokratnih biorazgradivih plastičnih predmeta. Zašto? Je li to nešto što je privremeno rješenje? Zašto ne razumijem to? Zato što istovremeno ostavljate mogućnost korištenja e, jednokratne plastike, na primjer plastičnih tanjura, možda plastični tarjuni ne dolaze e, često u more, ali ostaju e, problematični tanjuri od papira, od celuloze koji su presvučeni plastičnim filmom. Dakle, to su proizvodi od papira presvučeni plastikom. To je pitanje, ne znam, možda sam krivo razumjela. Molim vas odgovor. Hvala vam. Imamo još 10 minuta, još 11 minuta na raspolaganju. Gospodin Fleck plastika i kružno gospodarstvo. Izvolite. Hvala vam lijepo. ECR pozdravlja ovo izvješće i izuzetno nam je drago što možemo podržati sve što ima za cilj smanjiti dakle plastični otpad u našim oceanima. E, kao što znate, e, mene posebno brine gubitak ribarskih mreža nakon što sam pročitao ovo izvješće, jedino što me zaista zabrinulo jest e, ta proširena odgovornost proizvođača i pitanje je li to baš najbolje rješenje da se pozabavimo s tim pitanjem, no ja ću u svakom slučaju u suradnji sa gospođom Brijano i ostatkom tima pokušati to malo učiniti djelotvornim premda će možda e, i moja vlada i moj klub e, na to negativno reagirati. Osobno kao konzervativac moram reći da ne bih imao ništa protiv da Europska unija e, izdvoji novac za to, o Bože, i da se novac poreznih obveznika izdvoji za to da ribari vrate svoje mreže. Međutim, imam nekakav čudan osjećaj da se to neće dogoditi. Hvala vam, gospodin Coburn. Pa ja mislim da je gospodin Fleck e, vrlo šaljiv i mislim da ima vrlo dobre ideje. Međutim, nisam e, siguran da je dobra ideja da ljudi budu odgovorni za stvari za koje nisu znali da će biti nezakonite u budućnosti. Zbog toga bi mnogi poslovni subjekti mogli propasti. Meni to zvuči kao komunistička ideja u stvari. Jedna stvar koja me brine u vezi s time jest e, da se u EU mnogo o tome priča, ali evo ovdje e, ja sjedim u Europskom parlamentu i na svakom e, sjedalu, za svakim stolom nalazi se plastična boca vode. Nije mi jasno zašto su prestali posluživati čaj i kavu u običnim šalicama. Mislim da je to vrlo opasno, to je loše i mislim da prije svega trebamo pomesti pred vlastitom kućom, onda tek čitati lekcije drugima. Izvolite, gospođa Rodos. Hvala vam. E, ja imam jedno pitanje. E, pitanje na koje ne vidim odgovor u vašem e, um, prijedlogu. Tanke plastične zaštite za mreže vuku se morem i ne možemo ih odstraniti. Što ćemo sa takvim alatima koji, su sastavni dio mreže ili se nalaze na mrežava? Možemo li neš, nekakvu alternativu pronaći? Možemo li neku odredbu sročiti? Vjerojatno komisija zna nešto o tome. I'm going to keep it ja ću dosta kratko. Rijetko se slažem s gospodinom Kobornom, ali se slažem kada je riječ o plastici, da istina je, plastika je posvuda i zapravo mi mnogo govorimo, ali ništa ne provodimo u dijelo. E, mnogo toga što se nalazi u izvješću gospodina Flaka je zdravorazumski, imali smo dobru suradnju među klubovima, svi su bili suglasni oko tih ideja. E, htjela bih da se više primjenjuje načelo da zagađivač plaća jer ne mislim da bi obični građani trebali biti e, nužno odgovorni za to jer ako vas stalno bombardiraju plastičnim proizvodima e, i ako ostavite te plastične proizvode u trgovini to neće biti dovoljna poruka proizvođačima. Dakle, mora se jasno prenijeti poruka da onečišćivači plaćaju i mislim da bismo E, trebali staviti naglasak na to zakonodavstvo u ovom domu. Hvala. Mislim da se svi možete složiti sa prijedlogom zelenih. Mi smo e, prestali sa uporabom plastičnih boca za vodu na našim sastancima. Na taj način se štede i resursi i energija. I imamo ove boce koje se ponovno pune da li to znači da li su li svejedno plastične. Da, mi smo odlučili da ćemo e, prekinuti sa korištenjem svih sve plastične ambalaže i mislim da je ovo što ste rekli sasvim ispravno. Izvolite, vrlo kratko. Gospodin Kun, hvala vam lijepa. Radi se o problemu koji ne možemo ograničiti samo na ribare Evropske unije plastika je škodljiva, treba ju izbjeći. 85% plastičnih vrećica i plastičnog otpada dolazi iz Indije, Kine, Latinske Amerike i Afrike strujama u naša mora i oceane. I to je taj problem. To je ključan problem. Mi u Europi imamo također i problema sa malim e, mikroplastičnim elementima koje napadaju naše ribe. To je ono što je važno i o tome trebamo raspravljati. Ako uzmemo u obzir ogromne površine koje se mjere u kvadratnim kilometrima, a pune su plastike u Indijskom i Pacifičkom oceanu, tu trebamo e, djelovati i nešto učiniti. Gospođo Kelly, vi ste htjeli iznijeti zaključke. A, ispričavam se, ispričavam se, uistinu mi je žao, nisam vas vidjela, gospođo Miranda. Dakle, ja sam htjela nešto reći. Pogledajte oko sebe E, imamo e, objavu konferencijskih prevoditelja da su u štrajku. Prevoditelji imaju pravo na štrajk i ja ih želim u tome podržati. Rade puno i mislim da trebaju riješiti svoje pitanje sa administracijom parlamenta. E, druga stvar, ovo što je govorila gospođa Brijano i komisija, nije samo problem plastike, nego problem i mikroplastike koja ulazi u prehrambeni lanac, ulazi u naše ribe i e, utječe na ljudsku prehranu. Dakle, sve je, sve je povezano. I na kraju, e, Proširena odgovornost proizvođača. Mislim da je to jako važno. Zato što su mreže koje danas koristimo proizvedene u Kini. To su kineske mreže. Hoće li Kina biti odgovorna za e, naše onečišćenje? Sljedivost nije uvijek jednostavan zadatak. Moramo raditi u tom smjeru. Now, for the commission, please. A sada u ime komisije, izvolite. Hvala. Pa evo ja ću vrlo kratko. Kao što se tiče prvog pitanja, dakle, papirnati tanjuri koji su, imaju plastično obalaženje, njih obuhvaća ova direktiva. Dakle, samo ako je riječ o tanjurima od čiste celuloze se mogu prihvatiti. Drugo, e, kako e, obuhvatiti uvoz? E, dakle, ova direktiva je sukladno općim propisima o plasiranju proizvoda na tržište dakle, stupa kontakt sa uvoznicima, e, odnosno oni se smatraju odgovornima. Što se tiče vode u plastičnim bocama, mislim da Europski parlament mora izmijeniti svoju politiku javne nabave. U svakom slučaju postoje neke prednosti u korištenju vode iz slavine i e, staklenih čaša. Što se tiče samog ovog mišljenja, mi smatramo da dokle god su e, dakle plastične bode za vocu, za, e, plastične boce za vodu dok se recikliraju i sakupljaju su e, vrijedan materijal, tako da smo mi zaključili da bi trebalo povećati stopu recikliranja na 90%. Dobili bismo više materijala za reciklažu na taj način. Što se tiče biološke razgradivosti, mi smo jasno iskazali svoj stav da trenutno ne postoji biološki razgradiva plastika e, koja bi se mogla razgraditi u morskom e, okolišu. Mi smo e, tu ugradili jednu evaluacijsku klauzulu da ćemo to revidirati u slučaju da znanstveni tehnološki napredak dovede do toga da se pojavi materijal koji bi bio razgradiv u svim morskim, svakom morskom okruženju. Isto tako, e, dakle, to je problem za europsku obalu, za europske rijeke, međutim, mi ne želimo, nemamo ambicije da riješimo problem na globalnoj razini, mi samo želimo dati svoj doprinos, a slažemo se da je potrebno pokrenuti jednu globalnu raspravu. Bilo je još nekih pitanja koja se tiču e, ribolovnih alata, to ću prepustiti kolegi. Također, da, mikroplastika, Imamo tu dva pitanja. Kao prvo, mi smo uspostavili jedan proces koji se odnosi na namjerno dodanu mikroplastiku kako bi se to možda skinulo sa tržišta u Europi. Isto se to se odnosi na oksoplastiku. Ova strategija predviđa i neke mjere za suzbijanje učinka e, namjernog puštanja mikroplastike e, u okoliš što je vezano uz tekstil i uz gume. Kao što smo to na početku sastanka najavili, s obzirom da je i dalje u tijeku naš radnopravni spor, e, ovaj sastanak, prevođenje na ovom sastanku prekida se točno u 18.30.